Krećemo s radom. Krećemo sa saslušanjem vezano uz slobodu i demokracije u Hong Kongu. Što se tiče informacija predsjednice, e, kasnije ću vam ih e, reći, zato što smo vremenski ograničeni vezano uz našu videokonferenciju, s obzirom na to da gosti koji nam se e, pridružuju u ovoj raspravi imaju ograničeno razdoblje, vremensko razdoblje na raspolaganju, a isto tako činjenica da smo svi svjesni da se u Hong događa nešto važno te bismo zapravo željeli iz prve ruke saznati kakvo je mišljenje naroda koji prolazi kroz ove događaje. Naime, situacija se razvija vrlo brzo. Dva stručnjaka koje nam se danas pridružuju govore nam iz Hong Konga. i prva stvar koju najprije moramo e, danas učiniti jest pokušati e, dublje sagledati što se zapravo događa u Hong Kongu. A nakon toga u Europskom parlamentu, ako je nužno, možemo surađivati kako bismo iznjedrili nekakvu mjeru koja će ići u prilog demokraciji i slobodi razmišljanja u Hong Kongu. Naši su interesi izravno povezani sa ljudskim pravima i demokracijom To je među ostalim i primjena zadaća ovoga odbora s institucijskog stajališta. Kineske i hongkonške vlasti postupaju na određeni način, međutim mi smo pozvali ljude koji su itekako dobro upoznati sa situacijom i koji su osim toga sudjelovali u razvoju događaja u Hong Kongu. Od jučer smo dobili neke novosti, tri profesora koja su bila na čelu demonstracija zatražili su od studenata da napuste ulice, a oni sami nastojat izbjeći buduće probleme, eventualne agresije ili nasilja do kakvih je došlo pred nekoliko dana. Zahvaljujem izaslanstvu, odnosno delegaciji Europske unije u Hong Kongu, koja nam je omogućila da održimo ovo saslušanje, ovu raspravu i zahvaljujemo tajništvu koje je omogućilo da se danas uspostavi ova veza te da pozovemo stručnjake, odnosno ljude zadužene za pitanje ljudskih prava u Hong Kongu, da nam se pridruže i da sudjeluju u našoj raspravi. Krećemo sa videokonferencijom. Tako da naši sugovornici zapravo mogu uzeti riječ kad to žele. Prvi govornik je gospodin Yuk Kai Lo, koji je ravnatelj organizacije Human Rights Monitor u Hong Kongu, koja se među ostalim bavi provedbom zakonodavstva, te je i partner Ujedinjenih naroda. Ljubazno ga molimo da s nama podijeli svoje viđenje događaja u proteklih nekoliko mjeseci, te bismo ga zamolili da nam kaže nešto o eventualnim reformama, reformama koje bi se odnosile na izborni proces kao i na institucijski okvir, a koje bi trebalo provesti u Hong Kongu. Nadamo se da nas dobro čujete. Gospodine Juk Lo, kad god ste spremni, slobodno uzmite riječ. Dobro jutro svima. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želio bih za početak zahvaliti Europskom parlamentu koji nas je eto pozvao da izrazimo svoju zabrinutost vezano uz razvoj događaja u Hong Kongu. E, kao što vidite radi se o jednom pokretu za razvoj demokracije. Kao ravnatelj Human Rights Monitora želio bih reći nešto o samoj organizaciji. Radi se o nevladinoj udruzi čije je sjedište u Hong Kongu koja djeluje i lokalno i na međunarodnoj razini nastojeći zaštititi univerzalna ljudska prava. Imamo program e, praćenja e, metoda koje primjenjuje policija na demonstracijama e, više od 15 e, godina, dakle od kad su Britanci otišli iz Hongkonga, te pratimo razvoj demokracije u posljednjih 20 godina. Zadržali smo svoje pravo praćenja u skladu sa člankom 19. Međunarodnog sporazuma o političkim i građanskim pravima, posebice u skladu sa u, skladu sa člankom 44. E, tog dokumenta. U ovome pismu koje imam pred sobom nalazi se obećanje koje je dano u srpnju 2011. godine, a zahvaljujući kojem e, imamo pravo pratiti e, način postupanja policije prilikom demonstracija. Prije nekoliko dana policija je optužila novinare koji su bili i žrtvama nasilja da su im pokušali oteti oružje Također su im zabranili pristup kao i drugim novinarima mjestu, lokaciji demonstracija i to je zapravo e, došlo prema njihovim riječima kao naredba od načelnika policije. To je nešto što nas je spriječilo u obavljanju naše zadaće i na taj način jest zanijekano javnosti da ima više informacija o načinu postupanja e, na samoj lokaciji protesta. Što se tiče pokreta kišobrana, radi se o pokretu koji e, je započeo e, krajem rujna i usmjeren je na opće pravo glasa, dobivanje općeg pravog glasa e, na izborima u Hong Kongu. Vlasti Hong Konga nisu izabrane na općim izborima, već su na svoje mjesto imenovane zahvaljujući maloj, vrlo uh, uskoj odabranoj skupini ljudi koja je imala pravo glasa. Tako da se zapravo radi o vodstvu koje nije dobilo pravo vođenja Hong Konga na općim izborima što jednostavno nije dovoljno. Ista je situacija i sa vijećima. Šest mjesta u vijeću rezervirano je za povlaštene slojeve društva. U stalnom odboru nacionalnog parlamenta donesena je odluka da će 2017. godine e, odabir e, vodećih ljudi u Hong Kongu biti proveden tako da jedna osoba ima pravo na jedan glas. Međutim, takva vrsta izbora predmet je ograničenja. Naime, kandidata treba imenovati odbor E, u kojem sjede ljudi koji imaju skrivene interese i skloni su Pekingu. Radilo bi se dakle o tome da bi oni imenovali dva do tri kandidata, a barem polovica odbora je zapravo otvoreno zanijekala pravo ljudima koje ne podržava Peking da se kandidiraju ako Peking naravno odluči da se oni ne smiju kandidirati. Osoba koja će se izabrati treba dobiti potporu Pekinga kako bi ju se imenovalo na danu funkciju. Takva vrsta lažnih općih izbora zapravo ljudima daje mogućnost samo između trulih jabuka i trulih krušaka, možda čak i trulih banana. U svakom slučaju, to znači da vlada koja bi bila na čelu Hong Konga ne bi bila rezultat volje naroda. I upravo zbog toga e, pojavio se ovaj pokret čiji je glavni cilj pravo na opće izbore. 26. rujna studenti su upali u vladine zgrade, te su zauzeli trg ispred eh, vladinog sjedišta. Iz svih dijelova Hong Konga ljudi su se sjatili na trg kako bi zaštitili studente, međutim pojavili su se policijski e, koridori. E, neki studenti kao i sudionici pokreta su uhićeni. 28. rujna studenti i mnogobrojni demonstrati jednostavno su e, odvojeni, izolirani od strane policije demonstranti i ljudi koji su se e, željeli pridružiti e, studentima bili su stoga prisiljeni probiti tu barijeru e, koristeći se istovremeno kišobranima, maskama i ostalim priručnim instrumentima da bi se zaštitali. Policija je postavila prepreke i barikade kako bi spriječila njihov ulazak. Od studenata na trgu dakle s druge strane policijskog e, koridora, zatražilo se e, da prestanu napadati policijske barikade. Deset tisuća demonstranata okruživalo je vladinu zgradu i dolazili su iz svih e, smjerova. Nakon 20 minuta mira Policija je iznenata e, počela koristiti suzavac protiv demonstranata. Visoki policijski dužnostik izjavio je da se suzavac koristio zato što su demonstranti pokušali probiti e, policijske barikade. E, suzavac je korišten barem dvadesetak minuta. ali činjenica jest da ovo objašnjenje nema smisla zato što da je zaista bilo točno da su ljudi koji su stajali s vanjske strane policijskog koridora pokušali se probiti unutra, e, oni ne bi ni na koji način napali studente zato što su zapravo došli u njihovu pomoć. nakon što je 87 e, pucnjeva sa e, suzavcem ispaljeno, uslijedio je čitav niz incidenata. Policija je navalila na praktički nenaoružane građane, koristeći se pendrecima, suzavcem i ostalim e, E, sredstvima i primjenjivala ih je bez ikakvih kriterija na sve demonstrante. Ponekad se iste metode koriste i protiv liječnika koji pokušavaju pružiti pomoć na terenu. Novinari i naši promatrači za zaštitu ljudskih prava e, obučeni su u jasno vidljivu odjeću e, na kojoj je jasno iskazan njihov status, tako da ovakvo nasilno postupanje prema njima nije opravdano. Jednoga e, se gurnulo u grmlje pa je povrijedio ruku, na drugoga se navalilo pendrekom, trećega se pogodilo policijskom kacigom, a isto tako pokušali su uhititi i nas promatrače. U svakom slučaju promatrači i slučajni prolaznici također su bili ciljem napada, a da to pritom nije bilo opravdano. petnaest listopada sedam policajaca uhitilo je osumnjičenika kojeg mu su stavljene listice, oboren je na zemlju, e, udaran je i napadan. U sličnom nedavnom incidentu visoki policijski službenik je pendrekom udario prolaznika po leđima, a da pritom taj prolaznik nije ni na koji način provocirao, niti se opirao policajcu, niti je narušavao javni red i mir. Korištenje palica za mlačenje demonstranata u Hong postalo je uobičajena praksa. Čak i sami e, demonstranti su rekli, e, su zatražili od policije da e, prestane koristiti nasilje zato što oni jednostavno tamo mirno sjede i otići će kad ostvare svoj cilj. korištenje palica na taj način zapravo je samo izražavanje frustracija zbog dugih radnih dana, činjenice da su izloženi stresu prilikom obavljanja svojih dužnosti u nadgledanju demonstracije. Međutim, postavljam pitanje gdje u Europi policija koristi palice i ostalo oružje protiv ljudi u ime agresije, frustracije zbog dugih radnih dana, mislim da zaista ne možemo takve stvari ponosno isticati pred ostatkom svijeta, niti tako govoriti o svojoj policiji. Promatrači su se također našli na putu policije i to na vlastitu štetu. E, policajci se e, još donekle ponašaju e, civilizirano kada su promatračili novinari u blizini, ali potpuno drugačije kada nisu. Policija nije ni na koji način spriječila ovakav razvoj događaja, a ponekad kad ih se pozove da bi intervenirali treba im i nekoliko, treba im i nekoliko sati da bi izašli na teren. Napadači su bili uhićeni e, od strane samih demonstranata koji su ih kasnije predali policiji ali policija umjesto da ih e, odvede u pritvor ih je pustila da metrovom ili nekim drugim sredstvom javnog prijevoza jednostavno očetaju ili odu sa mjesta događaja. Kada su policiji postavljena pitanja u vezi s time, policija je rekla da su radi o ljudima koji su pokušavali smiriti situaciju i većini slučajeva reagirala na način koji jasno pokazuje da im je apsolutno svejedno. Rekli su također da ne mogu reagirati zato što ne postoje elementi koji bi e, ukazivali na to da određene policijske snage nisu bile spremne djelovati namjerno, nisu djelovale ili prikupile relevantne dokaze. Dakle, nadamo se da će nova Europska komisija kao i parlament dati preporuke kojima se od honkoške vlade i kineskih vlasti traži da se politički problemi rješavaju politički, a ne silom. Policija u Hong Kongu također bi trebala prestati koristiti silu a posebice ne bi trebala koristiti palicu kao standardni oblik nasilja nad demonstrantima. Također, želimo se pobrinuti da policija poduzme trenutačne mjere koje će spriječiti zloporabu ovlasti, posebice neopravdanu i neprimjerenu uporabu sile protiv demonstranata, novinara, promatrača i drugih ljudi, te se pobrinuti da će policija istražiti incidente te e, počinitelje dovesti pred lice pravde. Također, nadamo se da će se dijalog sa Pekingom o ljudskim pravima shvatiti ozbiljno. Moram također reći da su slobode u Hong Kongu pod stalnom prijetnjom. vidimo da postoji problem sa slobodom govora, sa slobodom okupljanja i udruživanja. Vezano u slobodu okupljanja vjerojatno ste već nešto čuli, ali moram vam reći da je došlo do e, dosad neviđenog broja uhićenja u nekoliko prethodnih godina vezano uz slobodu okupljanja i udruživanja. Što se tiče slobode govora, moramo vam reći da je da je najveći problem intervencija vlasti i pritisak koji dolazi i od strane medija koji e, također imaju e, mnogo snažnije interese vezane uz Kinu nego uz Hong Kong. Istraživanja pokazuju da postoji značajan problem a da se najveći problemi zapravo osjećaju u e, javnim medijima. E, televizijske kuće za obavljanje svoje djelatnosti moraju dobiti dozvolu od vlade koja nije neovisna. Dakle, sasvim je jasno da se vrši pritisak na te medije. I imali smo prilike vidjeti da je u prošlosti došlo do velikog broja incidenata. Stotine tisuća ljudi su zbog toga pokrenule demonstracije e, među ostalim kako bi se i dobila mogućnost uspostavljanja slobodnih lokalnih neovisnih televizijskih i radijskih kuća također postoji i javni problem veliki problem sa javnim servisom naime vlada se ponaša kao da je javna e, televizijska mreža zapravo e, produžena ruka vlade i još jedno vladino ministarstvo zbog toga apeliram na vas da uzmete u obzir sve ove probleme da se na njih osvrnete u budućnosti i da se pobrinute da demokracija u Hong Kongu normalno raste i razvija se u skladu sa međunarodnim e, sporazumima vezanima uz politička i građanska prava. Također da se osigura sloboda medija, sloboda udruživanja i da se adekvatno zaštiti. Hvala. Hvala lijepa gospodine Juk Lo. S nama je također i dr. Wong Wai Kwok Benson koji dolazi iz Hongkonškog baptističkog sveučilišta sa ocijeka e, za e, vladine i međunarodne studije. U proteklih nekoliko godina radio je na projektu vezanom uz ljudska prava, a također je poznavatelj političkih pokreta mladih, tako da će biti jako zanimljivo čuti što nam ima reći po ovom pitanju. Hvala. Izvolite. Hvala vam lijepa. Iznimno mi je drago što mogu s vama podijeliti neka svoja razmišljanja vezano uz to što se događa u Hong Kongu. Gospodin Lo već je spomenuo neke osobitosti događaja koji se zbivaju u Hong Kongu, uključujući zloporabu sile od strane policije, te odbijanje vlasti da odgovori na demokratske zahtjeve hongkonškog naroda. Na temelju onoga o čemu je govorio gospodin Lo, ja ću dodati nekoliko stvari. Gospodin Lo je govorio o slobodi izražavanja, a ja bih se htio usredotočiti na jedan ključni aspekt, a vezan je uz obrazovanje. Vlada je naime htjela iskoristiti obrazovanje kao način kontrole mladih. Kad pogledamo što se događa u protekle dvije ili tri godine, vlada je namjeravala promicati nacionalni obrazovni program. Cilj tog obrazovnog programa bilo je promicanje kineske komunističke partije i Narodne republike Kine i njihovo prikazivanje u pozitivnom svjetlu. Jedan primjer je da u svim dokumentima i materijalima stoji da je komunistička partija Kine stranka koja radi u javnom interesu, koja je progresivna i da je to stranka koja se brine o interesima ljudi. Kad pogledamo procjene vezane uz nastavni program za obrazovanje vidimo da se od učenika i studenata ne očekuje da izražavaju ikakvo kritično mišljenje u odnosu na vlasti i u odnosu na e, trenutačnu hongkonšku vladu i zato su se mladi studenti sami organizirali i suprotstavili vladajućoj stranci. Unatoč tome što su oni e, se organizirali na taj e, način e, u novije vrijeme obrazovne vlasti u Hong Kongu su e, odlučile ponovno revidirati obrazovni program vidjevši da je toliko mnogo mladih ljudi izašlo na ceste su prosvjedujući protiv vlasti i vlasti su sada ponovno nametnule takav e, nastavni program jer na taj način nastoje oprati mozak mladim ljudima u Hong Kongu u srednjim školama i višim školama imamo imamo program koji potiče mlade da nauče kritično razmišljati, izražavati svoje stavove i raspravljati o nacionalnim i globalnim temama. U novije vrijeme vlada predlaže da se taj dio programa izbriše kako mladi ne bi raspravljali o vladavini prava i o sudjelovanju građana u vlasti i to vjerojatno upravo zbog toga što se u Hong Kongu trenutačno događa. To naravno izaziva zabrinutost jer e, cilj liberalnih e, studija ove vrste je da nauči studente i učenike da kritično razmišljaju. Vlada se također oslanja na pro e, političke stranke, odnosno političare, kako bi izvršila pritisak, a neki od njih e, također se zalažu da se ovi nastavni programi proglase izbornima i naravno njihova svrha je da se prekine sa kritičnim razmišljanjem među mladima. Znači taj obrazovni e, aspekt je način na koji vlada u ovom trenutku nastoji potisnuti studentske političke zahtjeve putem promjene e, nastavnog programa. Evo, to je prva stvar o kojoj sam htio govoriti. Druga stvar koju je također spomenuo gospodin Lo jest način na koji se policija ponašala tijekom prosvjeda u proteklih 65 dana. Htio bih naglasiti ono što je gospodin Lo već rekao, a to je da policija E, nije nastupila profesionalno, nije e, bila neutralna u odnosu na prosvjednike. To se može vidjeti e, u tri aspekta. Prije svega, kad je reč o socijalnim medijima kao što su Facebook, policija ih je iskoristila kako bi iznjela svoje namjere usmjerene protiv pokreta Occupy Central. Na socijalnim medijima također e, je spomenuto da je jedan od, politič, od prostite, policajaca prosvjednike nazvao smećem. Znači, možemo vidjeti da unutar policijskih snaga u Hong Kongu postoje vrlo negativni stavovi prema prosvjednicima. Zatim, neki su političari otvoreno i javno iznosili svoje stavove protiv pokreta Occupy Central, i pritome su dakle svoje stavove, političke stavove vrlo otvoreno izražavali, a mi smatramo da policijske snage ne smiju imati e, politički pristup i politički stav e, tijekom rješavanja pitanja prosvjeda. E, treći element koji je gospodin Lo također spomenuo jest da imamo snažne dokaze kojima možemo pokazati da policija predstavlja propekinške snage, e, odnosno e, snage e, koje su usmjerene protiv pokreta Occupy Central i da su različiti elementi iskorišteni kako bi stvorili kaotičnu situaciju. Kad je došlo e, primjerice do e, nemira, e, onda su policajci poslani kako bi riješili tu situaciju i kada su prosvjednici pokušali riješiti ono što se događalo, policajci koji su onamo poslani umjesto da su nastupili profesionalno, oni su uhitili prosvjednike i na taj su način pokazali svoj politički stav. I na kraju bih htio samo još naglasiti ono što je gospodin Log govorio o pitanju cenzure. E, Narod u Hong Kongu dobiva samo informacije od e, glavnih medija. To su različite televizijske postaje Hong Konga i glavne novine koje su propekinški nastrojene. Dakle, navedeno je nekoliko naslova. A sve informacije koje prenose ti mediji su poruke e, u kojima se e, pokret Occupy Central predstavlja kao e, kao snaga koja izaziva kaos i nemire. Također prije dva ili tri tjedna navedeno je da neke hongkonške institucije, uključujući i sve sveučilište u tome sudjeluju i naš ocijek za međunarodne e, studije e, je optužen da prima novac od, iz međunarodnih izvora i na taj način je e, stvoreno jedno ozračje straha i nepovjerenja prema sveučilištu. E, naši kolege i članovi e, sveučilišta spomenuti su kao oni koji sudjeluju u prosvjetima e, Evo, to je ono što sam ja htio u ovom trenutku reći. Hvala vam lijepo na pozornosti. Muchísimas gracias, profesor. Hvala vam lijepo, profesore. Ne znam, hoćete li nastaviti e, slušati našu raspravu? Dobro, odlično. Sada ćemo dati riječ e, Sharon Tomkang Shung koja je izvršna direktorica organizacije Human Rights u Kini, već je bila gošćom u Europskom parlamentu u drugim prilikama. Ona je ne samo aktivistica, već i stručnjakinja za ljudska prava u kontinentalnom dijelu Kine. Poslušat ćemo što nam ona ima reći, a onda ćemo otvoriti raspravu. Izvolite. Hvala vam lijepo, eh, predsjedavajuća. Zahvalna sam vam na ovoj prilici da pridonesem razvoju mišljenja u ovom ključnom trenutku u Hong Kongu. Velika mi je čast što mogu sudjelovati u ovoj raspravi sa gospodinom Lo Jok Kaem i gospodinom Wong Wai Kwok Bensonom ja prvi puta ovdje mogu govoriti e, kao netko tko je rođen u Hong Kongu i činim to uz sa velikim e, zadovoljstvom i ponosom. Moja organizacija više od 25 godina radi e, na e, potpori onima koji se zalažu za promjene, uključujući i majke Tjenan Mena, e, a surađujemo i sa različitim mehanizmima za ljudska prava Ujedinjenih naroda. U proteklom razdoblju bili smo uvelike aktivni, pratili smo i one stvari koje se tiču odbora, Međunarodnog odbora za ljudska prava, odnosno za provedbu konvencije o ljudskim pravima UN-a, a u odnosu na Kinu. Situacija je trenutačno takva da izaziva e, velik E, promjene i stanje se neprekidno mijenja. U nekoliko sati u proteklog e, vikenda dvomjesečni mirni prosvjedi e, uvelike su se promijenili, to je dovelo do sukoba s policijom i uhićenja. I evo dok smo mi danas ovdje, gospodin Joshua Wong počeo je svoj štrajk glađu to je e, gesta jer pokušava e, izazvati to da netko preuzme pravnu odgovornost za ono što se dogodilo tijekom ovih prosvjeda. E, Hongkonske vlasti, dakle vlasti posebne uprave Hong Konga, koriste policijske snage i kao što je gospodin Wong objasnio, E, politički izražavaju vrlo snažne stavove u odnosu na prosvjednike. Dakle, uporaba e, suda kako bi se e, maknuli ljudi koji prosvjeduju također je uvelike kritizirana jer se koristi sud kako bi se riješila politička pitanja. Odgovor vlasti također je E, vrlo neprimjeren. Oni su e, spriječili nezavisne medije i sve riječi povezane sa ovim pokretom poput riječi kišobran E, su također e, spriječili, odnosno cenzurirali na kineskom internetu. Ako upišete neke najosnovnije riječi vidjet ćete da ne možete ništa dobiti u tražilicama. Peking gura vrlo tvrdu liniju i e, tvrdi da odluka od 31.8. stalnog odbora Nacionalne narodne skupštine Kine nikada neće biti E, ukinuta pozivaju se na iskustva iz revolucija provedenih u Tajvanu i e, također stalno koriste onu poznatu liniju tvrdeći da se protukineska e, protukineski subjekti, SAD i ostali iz međunarodne zajednice miješaju u unutarnje stvari u Kini takve službene reakcije održavaju ne samo neuspjeh e, službene politike u Kini, već i e, pokazuju koliko će biti oni neučinkoviti u nastojanju da se zaustave demokratske promjene u e, Kini. U demokratske snage u Hong Kongu i taj pokret postaje sve Um, agilniji, sve maštovitiji, sve kreativniji i ovaj pokret uh, E, kišobrana je sada e, i shopping pokret, dakle pokret kretanja, e, pokret kupnje, jer naime voditelji tog pokreta potiču ljude da se vrate u normalan život, da idu u na posao, da idu u kupnju, a pritome naravno koriste kišobrane i sada se naprosto pomiču po gradu, vrlo su mobilni, policija izađe na jedno mjesto, oni odu na neko drugo. Oni koji su bili u Hong Kongu znaju da postoje veliki ekrani i sada se gledaju najave serije igre gladi i Mm, dakle nedavno su se te projekcije morali zaustaviti jer su ih prosvjednici koristili za svoje svrhe. Dvije stvari se ne mogu međutim zaustaviti, a to je građanski neposluh i humor, duhovitost. E, reakcije vlasti e, izazvale su radikalizaciju čitavog jednog naraštaja, naraštaja mladih ljudi koji su odrasli sa iskustvom slobodnog prostora za civilno društvo. To je naraštaj koji je tehnološki umrežen, povezan, kao što se pokazalo e, time što su e, uvelike iskorišteni socijalni mediji kako bi se dokumentirali i nadahnuli ovi prosvjedi. Kako bismo razumjeli što se događa i doprinijeli pronalasku mirnog rješenja, važno je da pogledamo stanje koje stoji iza ovakve polarizirane situacije i rasprave koja se trenutačno vodi između sudionika i e, voditelja ovih e, prosvjeda. Dakle, sasvim je jasno da ono što se događa je odlučan demokratski proces ali ne smijemo zanemariti ona područja u kojima postoji konsenzus. Kao prvo, postoji konsenzus o tome koliko je važno da se sačuva hongkonški način života i temeljne vrijednosti, vladavina prava, demokracija i E, ljudska prava kao što je to obećano temeljnim zakonom i e, sporazumom e, između Britanije i Kine. Zatim važno je da se sačuva stabilno stanje zbog održivosti hongkonškog gospodarstva i budućnosti. E, zatim, e, što se tiče pokreta Occupy e, Central, postoji svijest da postizanje sve općeg prava glasa nije kratkoročni cilj, već dugoročna teška borba za koju će biti potrebni naraštaji. Osobno mogu reći da sam razgovarala sa uličnim prodavačima, vozačima taksija, ljudima svih iz svih sfera, svih životnih dobi i e, vidjeli smo e, mlade e, roditelje sa djecom koji su imali čitave košare punih, pune ovakvih žutih vrpci koji su ih dijelili kako bi proširili potporu E, pokretu Kišabran. Pitala sam jedno dijete, znaju, znaju li uopće što rade, koliko imaš godina, imam pet godina, znaš li što radiš? A dijete mi je odmah reklo, želim opće pravo glasa. I ja sam rekla, pa za Boga. jedna djevojčica koja je stajala uz tog dječaka je rekla, ja znam pisati. Pitala sam ju, odlično, koliko ti imaš godina? Pet pa što znaš napisati? A ona je odgovorila, znam napisati, želim opće pravo glasa. Bila sam doista šokirana i pitala sam njihovu majku pa imaju samo pet godina, a ona je rekla da mi smo ovdje da podupremo studente i ovaj naraštaj, ali moramo pripremiti i sljedeći naraštaj. Dakle, mirna i miran i održiv ishod ove borbe za opće pravo glasa imat će velike posljedice i u kontinentalnom dijelu e, Kine, kao što to možemo vidjeti, jer je već došlo do uhiđenja stotina Kineza koji su podupirali pokret Occupy Central i došlo je do velike cenzure. Ovo naravno ima svoje reperkusije i u Tajvanu i u Tajvanu i e, taj dvojaki sustav unutar jedne zemlje sasvim sigurno nije održiv. E, u Velikoj Britaniji u e, Donjem domu jučer je vrlo jasno u raspravi odbora e, za vanjska prava izražena potpora e, provedbi istrage onome što se događa u Hong Kongu i tijekom te rasprave parlamentarci u Britaniji su i rekli da oni kao parlamentarci imaju pravnu i moralnu obvezu E, progovoriti onome što se događa u Hong Kongu i da se moraju pobrinuti da obećanja koja su dana hongkonškom narodu e, budu i provedena i navedeno je da bi bilo što drugo bilo silno neodgovorno i zato bih ja predložila da i Europski parlament um, ima sličnu ulogu i sličnu obvezu. Ja sasvim sigurno ne razumijem uh, Lisabonski ugovor ni mnogo godina nakon što je donesen, ali predložila bih da članak 21. Uh, ugovora E, govori o tome da je vanjsko djelovanje Europske unije tako da mora biti dosljedno i da postoji obveza da se vanjsko e, djelovanje temelji na istim načelima na kojima se temelji i sama Europska unija na univerzalnosti ljudskih prava, ljudskog dostojanstva, načela ravnopravnosti, solidarnosti i tako dalje. I dok Europska unija nastoji ostvariti tu zajedničku politiku u svim područjima međunarodnih odnosa, kad je riječ o odnosu Europske unije i e, Hong Konga moram reći da se važnost Hong Konga kao trgovinskog partnera ne može dovoljno naglasiti jer e, vlada koja nije transparentna, koja nije odgovorna prema svom narodu ne može biti dobar trgovinski partner. Znamo da dijalog Kine i Europske unije o ljudskim pravima će se provesti u Briselu u ponedjeljak sljedećega tjedna. Mi kao skupina iz građ... civilnog društva smo itekako svjesni golemih izazova koji stoje pred takvim bilateralnim susretima. E, shvat, koliko znamo Hong Kong neće biti na dnevnom redu, a to je veliki problem s obzirom da pitanje slobode izražavanja i slobode okupljanja jesu na dnevnom redu i zato potičem izaslanstvo Europske unije da iskoriste tu priliku i pošalju snažnu poruku kineskoj vladi o tome koliko je važno Eh, da se uspostavi suradnja sa eh, ljudima u Hong Kongu, sa predstavnicima pokreta kako bi se pronašlo konstruktivno zajedničko rješenje. Eh, također pozivamo gospodina Stavrosa Lambrandinosa da njegov posjet Kini u prosincu bude konstruktivan, on također može odigrati važnu ulogu i pružiti potporu e, borbi naroda Hong Konga. I na kraju, kao što je gospodin e, Wang spomenuo, ovo nije prvi put da se narod Hong Konga pokazao jedinstvenim e, u situaciji kada su postojala nastojanja da se njihova prava naruše. E, svakog 4. lipnja e, u zadnjih 25 godina mnogi se stanovnici Hong Konga okupljaju u Victoria Parku. Odbacili su e, nastojanje vlade Kine koja je pokušala spriječiti neovisnost medija, privatnost i na kraju krajeva upravo to jedinstvo mladih, starih i zajedničkih zajednica, poslovne zajednice, pravne zajednice i e, civilnog društva kao i svih ostalih i to je 2005. godine i dovelo do smanjenja izvršnog upravitelja. Joshua Wong prije dvije godine sa samo 16 godina E, pokrenuo je ovaj e, pokret, organizirala se, e, organizirali su se veliki prosvjedi, štrajkovi glađu i razne druge aktivnosti kako bi se spriječile promjene nastavnog programa čija je svrha bila pranje mozgova mladih ljudi. Prikupili su tisuće i tisuće potpisa u vrlo kratko vrijeme. I Joshua Wong je izjavio Eh, vjerujem da će se dogoditi čudo, ovdje je prekretnica, sudjelujemo u stvaranju povijesti. Imao je pravo. Kad, smo ga, eh, kad su ga pitali koje pouke iz toga izvukao, on je odgovorio da je naučio o tome koliko je značenje upornosti i toga da svatko može biti pravi član društva u kojem živi. I sada se postavlja pitanje E, na koji način ćemo i mi pružiti potporu i osigurati da cijena koju oni plaćaju e, ne bude na našoj savjesti. Hvala. Hvala vam puno. Imam e, dva zahtjeva za riječ. Prvo gospodin Joe Leinen. Zapravo tri zahtjeva za riječ. Vi ste voditelj delegacije Europskog parlamenta e, pri Kineskoj republici. Gospodine Lajnen, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedavajući, ne znam da li u Hong Kongu imaju e, prijevod, onda ću govoriti engleski. Da li, da li čujete? Da. Da. Hvala vam najljepša na organiziranju ove vrlo, ovog vrlo interesantnog susreta. Mogu reći da je tehnički to vrlo kvalitetno i tehnika nam omogućava da prelazimo velike razdaljine. E, ovo što ste vi rekli, gospođo Hom, je isto tako izuzetno zanimljivo. Mi smo tijekom plenarnog e, zasjedanja isto tako imali intenzivnu raspravu vezanu uz e, pokret studenata i civilnog društva. E, sada govorimo ovdje u pododboru za ljudska prava Europskog parlamenta i vidite da zbilja vrlo pomno pratimo ono što se događa u Hong Kongu. Možete u svakom slučaju računati i na našu veliku simpatiju i interes. Mi u svakom slučaju u potpunosti shvaćamo tu želju za slobodom i demokracijom. To ulazi u sam DNK Europskog parlamenta i mi to razumijemo u svakom slučaju. Ono što ste rekli je u vrlo, vrlo zanimljivo. Rekli ste da e, demokratizacija je nešto što će se morati dogoditi e, slobode u Hong Kongu su se krše i gazi se po njima. Kako će se to sve skupa završiti? Da li ćete vi pobijediti? Da li će represija biti ona koja će nadvladati? To je za mene suštinsko pitanje. Htio bih znati također koja je zapravo strategija ovog e, pokreta Može se izaći naravno na ulice, ali ne može to trajati na dugi rok, budući da stanovništvo u svakom slučaju želi normalno govo e, živjeti, raditi, svakodnevno živjeti. Što mislite, da li će se pokret radikalizirati ili će izabrati jedan drugi pravac, drugi način djelovanja? Koje su koja su ta moguća buduća djelovanja? Možemo reći da jedan dio se želi radikalizirati, a drugi zapravo žele imati druge načine djelovanja kao na primjer u ovom pokretu e, shoppinga koji želi pokazivati otpora kroz neke svakodnevne načine e, života i djelovanja. Koji su zapravo moguć, političkoj mogućnosti napred, napredovanja tog pokreta? Možemo reći da prije tri tjedna stvari su se malo promijenile. E, mislim da vam oni odgovaraju sada. da možemo vam reći tko je gubitnik. Možemo reći da Peking će se suočiti sa vrlo teškom situacijom sljedećih e, godina. Ako ne e, poboljšaju situaciju e, demokracije u Hong Kongu. Što se tiče Tajvana, Isto tako će se morati uspostaviti prava suradnja sa Kinom. Isto tako, nova generacija e, ljudi u Hong Kongu neće ni u kom slučaju moći vjerovati e, vlastima u Kini. A mi možemo reći da je policija nam obećala da neće e, sprečavati e, aktivnosti monitoringa. Oni su nam to obećali, a to se nije dogodilo. I u svakom slučaju mislim e, da nas možete zaštititi gledajući i promatrajući E, na koji način se vrše zapravo kršenja ljudskih prava u e, Hong Kongu. Isto tako to možete isto tako reći u svom dijalogu sa samim Pekingom. U svakom slučaju ne smiju, Peking ne smije kršiti svoje međunarodne obveze vezane uz ljudska prava i isto tako mora uspostaviti to opće pravo glasa vezano uz e, ova lokalna pravila. Predsjednica gospodine gospodin Loz nastavlja. Da, gospodine Lajnen. da imali smo znači taj dijalog Europske unije i Kine i u svakom slučaju možete biti sigurni da ćemo doći u e, trećem mjesecu u Hong Kong i nastaviti dijalog koji smo počeli jutros. Hvala, hvala gospodine e, Leinen, a sada dajem riječ gospodinu Panceriju. nekoliko primjedbi. Želio bih također postaviti pitanje. Jučer poslije podne čuli smo da tri utemeljitelja ovog pokreta Occupy Central su e, odlučili se predati policiji i priznati svoja e, svoje zločine priznajući da su znači sudjelovali u demonstracijama i pozivajući druge demonstratore da se raziću da li je policija eh, još uvijek kontrolirana u Hong Kongu da li eh, s druge strane policija uspjela nadvladiti sam pokret Joshua Wong je e, štrajkao glađu i to je izuzetno važno. Činjenica da mnogi studenti ostaju na licu mjesta i da nisu evakuirali e, samo mjesto događaja kao što ih se to e, kako se to od njih zatražilo što mislite kako će se to zapravo e, sve skupa završiti da li ćemo uspjeti u svakom slučaju privući međunarodnu pažnju europski parlament je pod krenuo neke inicijative, ali rezultati nisu zadovoljavajući. Postavljam si pitanje na koji način možemo djelovati kako bismo postigli cilj, a cilj je više demokracije do općeg prava glasa. Na koji način Europska unija može igrati aktivniju ulogu vizavi same Kine? Govorili ste o članku 21 ugovora iz Lisabona, u svakom slučaju on bi se trebao doslovno primijeniti. Isto tako imamo godišnje izvješće o pravim, pravima čovjeka koji govori o konsekvencama e, vanjske politike Europske unije. Da li je moguće postići tri cilja, prije svega imati e, prilagođenije e, odnose sa Kinom vezano uz suradnju. Drugi cilj je taj da se e, Hong Kong ne smatra samo financijskim centrom, nego isto tako realnost gdje se moraju poštivati ljudska prava, prije svega demokracija. Evo to je okvir u kojem želimo raditi kako bismo mogli doprinijeti konkretno ovom pokretu koji još uvijek vrlo živ u um, Hong Kongu. Hvala gospodinu Panceriju. On je znači autor našeg izvješća vezano uz ljudska prava i možemo reći da su e, njegove primjedbe vrlo konkretne. Gospodin Tokes. Hvala. E, hvala gospođo predsjedavajuća. Dragi gosti, dragi kolege, vidimo dokumentu koji smo dobili danas. Da e, kineski režim nosi antidemokratski karakter. Za za mene je to zapravo ublažavanje, eufemizam. 1999. Europski parlament je osudio dva totalitarizma, znači komunizam i nacizam. A trebamo svi biti svjesni da je Kina komunistički režim. Trebamo to prihvatiti. Komunizam u srednjoj istočnoj Europi se je srušen u Rumunjskoj prije 25 godina. A u Kini, na Kubi, komunizam je i dalje na snazi i mislim da se moramo boriti protiv tog komunizma. Želio bih reći da nećemo tolerirati da komunizam zapravo aneksira Hong Kong. Kad je ugovor potpisan, e, dajući zapravo izvršavajući primo predaju e, Hong Konga Kini, onda smo imali zapravo taj princip jedna zemlja, dva sustava i moramo to zbilja braniti. Europska unija se mora angažirati protiv komunizma. Danas ćemo imati saslušanje vezano uz probleme Ujgura u Kini to je problem koji također ocrtava ono čemu govorim. Isto tako ima, postoji problem Tibeta. Možemo reći da je problem puno složeniji, širi i zapravo naš e, odbor za ljudska prava je najbolje e, mjesto da se o tome raspravlja. Zahvaljujem e, predsjednici što je organizirala ovu debatu. Izuzetno je važno da ove teme ostanu na dnevnom redu. U svakom slučaju moramo se baviti situacijom u Hong Kongu. Još jedna e, stvar. Kina kaže da se ne smijemo miješati u kineske e, poslove i Hong Kong. Prije 25 godina Čaušesku je također govorio da se ne smije miješati u unutarnje rumunjske poslove. Ta doktrina nije ona koja je prihvatljiva i to u ime obrane ljudskih prava. Hvala. Želim e, zahvaliti svim sudionicima koji su nam daleko, ali isto tako oni koji su u Briselu i također želim zahvaliti na poruci koji su nam uputili. To je jako važno e, u ime ove diskusije koje ćemo imati u okviru izvješća gospodina Pancjerija. Svi od, članovi odbora to shvaćaju. Kina ima sve veću globalnu ulogu vezan na gospodarskoj sceni, a gospodarski rast treba biti popraćen i angažmanima za slobode ako želi Kina želi odigrati veću ulogu na međunarodnoj gospodarskoj sceni, onda ta zemlja treba shvatiti također da mora napredovati na području ljudskih prava također. Ta poruka bi trebala e, proći i sve europske institucije bi to trebale poslati tu poruku. Želio bih e, postaviti pitanje našim e, sudionicima iz Hong Konga vezano uz e, odgovor drugih nevladinih organizacija koje se nalaze u kontinentalnoj Kini. Da li imate znači dijalog ili kontakte sa drugim nevladinim organizacijama u kontinentalnoj Kini vezano uz događanja u Hong Kongu i u kojoj mjeri to odgovara očekivanjem e, naših sudionika u, e, u Hong Kongu. Gospodin e, Preda. Prije svega, želio bih e, podsjetiti da e, klub e, zastupnika EPP-a je podržao da se ova točka stavi na dnevni red. Mislim da zbilja imamo širu debatu. isto tako, iznenađuje me da Dijalog što se tiče ljudskih prava, dijalog između e, Europske unije i e, Kine, znači da taj dijalog ne uključuje pitanja onoga što se događa u e, Hong Kongu. Gospodin Lambridinis treba što prije e, posjetiti e, Hong Kong i mislim da je to zapravo ona minimalna gesta. Branjenje ljudskih prava treba biti ne samo koherentno, nego isto tako i trebamo brzo djelovati. Ne možemo čekati da se sve već to okonča, a tek onda eventualno izvuči neke konzekvence. Što se tiče onoga što je gospodin Tukeš e, rekao, želio bih e, reći da jedna ideja, da ta ideja jedna zemlja dva sustava je iluzorna. Jedna realnost koja nam se čini prihvatljiva je zapravo demokratizacija Kine. Vjerujem da ne možemo vjerovati u tu ideju dva sustava jedna zemlja i to nije održivo u budućnosti. Jedina održiva, e, održivo rješenje u budućnosti je od e, demokratizacija Kine i mislim da mi moramo zbilja e, to prihvatiti kao činjenicu bez okljevanja. Kao što je naš gost rekao, ne možete imati ozbiljnog trgovinskog partnera a da taj trgovinski partner ne poštuje ljudska prava. Hvala. Hvala gospodine Predi. Ako nema drugih e, zahtjeva za uzimanjem riječi, onda ću dati riječi, riječ našim e, e, gostima iz Hong Konga dvije minute, a zatim gospođa Hom. Slažem se da je e, teško zapravo te informacije o pokretu u Hong Kongu isto tako proširiti na, u kontinentalnu e, Kinu. No, postoji cijeli niz disidenta koji dolaze u Hong Kong i poznaju e, teme u što se događa u Hong Kongu. Znači, Imamo također e, propagandu Kine. A mi također želimo pomoći e, ljudima u kontinentalnoj Kini da razumiju što se događa u Hong Kongu. Isto tako možemo reći da imamo zbilja dosta E, oni koji nas podržavaju u kontinentalnoj e, Kini e, vezano uz naš pokret. Što se tiče dijaloga Europske unije i Kine, mislim da je izuzetno važno da Europska unija promijeni stajalište vezano uz Hong Kong. Možemo, stajalište je da Europska unija E, podržava demokratske promjene u Hong Kongu vezano uz ono onaj osnovni zakon Basic Law, ali taj Basic Law osnovni zakon je osmišljen od strane Kine i u tom smislu nemamo nikakvu e, demokratičnost. moramo dodati ovu formulaciju možemo reći da se zapravo demokratizacija u Hong Kongu treba biti u skladu i da zakon treba biti u skladu sa interpretacijom e, e, e, međunarodne povelje o ljudskim pravima jer zapravo Kina ovdje govori da je zapravo da su odredbe ove zajedničke deklaracije jednostavno zastarjele i Kina negira da se na tome može u svakom slučaju bazirati određeni dijalog. U svakom slučaju Kina treba prihvatiti ugovore, a ako vi e, ne ne, ne, ako Europska unija ne kaže da Kina mora poštivati te ugovore, onda će situacija biti jako teška u budućnosti. Hvala. Go ahead. Okay. So, uh, I just on uh, Hvala vam lijepa. Evo, želio bih kratko odvoriti na ova pitanja. Kad govorite o ovom načelu E, jedna zemlja, dva sustava i činjenica da je to načelo zapravo iluzorno, te da je jedino rješenje demokratizacija Kine i da je to jedino održivo rješenje. Želio bih reći sljedeće. Posebice bih vam želio skrenuti pozornost na drugi krug savjetovanja do kojeg će doći u E, siječnju sljedeće godine, iako vlada još uvijek nije potvrdila e, točne datume kada će taj e, drugi krug savjetovanja početi. Pogledamo li međutim kako je izgledao prvi krug savjetovanja o političkoj reformi, bojim se da je vlada zapravo imala vrlo rigidno stajalište i da je koristila taj postupak te je nastojala osnažiti pro-kinesko uporište. Jednostavno se ni na koji način nije e, vodilo računa o ravnopravnom e, eventualnom imenovanju kandidata, već se čak govorilo i o kandidatima koji bi dolazili izvana, a prokineski su okrenuti. E, vidjet ćemo kakva će biti situacija tijekom drugog kruga savjetovanja. Još jedna stvar koju želim reći jest da NPSC govori da zapravo opće pravo glasa nije glavni razlog protesta u uh, u Hong Kongu. To je uobičajena propagandna linija. Uh, um, činjenica je da samo opće pravo glasa uh, nije samo po sebi jamstvo za demokraciju. U Sjevernoj Koreji, na primjer, postoji opće pravo glasa, a svejedno ti izbori nisu Um, e, jamstvo demokracije. Mnogi ljudi poistovjećuju demokraciju sa općim izborima, ali tome nije tako. E, takve negativne informacije koje navode na krivi put zapravo onemogućavaju daljnju demokratizaciju e, i to je recimo moj odgovor na vaše pitanje. Hvala vam lijepa. A sada dajem riječ gospođi Sharon Teng Sheng. Hvala vam lijepa na ovom, um, ovim povratnim informacijama, posebice na vrlo konkretnim povratnim informacijama koje dobivamo uh, o posebnim preporukama vezanima uz dijalog između Europske unije i Hong Konga te vezane uz misiju u Hong Kong. Nemamo mnogo vremena, pa bih zapravo samo željela nešto reći o ovom pitanju vezano uz to tko će pobijediti i u pitanju koje se tiče demokracije. Zaista, u DNK e, kineske e, komunističke partije, partije e, na neki način je upisano načelo nedemokratičnosti i bilo kakvo E, isticanje nacionalnog identiteta uvijek će naravno biti suzbijeno. Međutim, kada govorimo o DNK, vladavina prava nije na kineskom ono o čemu govori predsjednik Jinping i kineska komunistička partija. Naime, pojam koji oni koriste za vladavinu prava na kineskom zapravo ne znači vladavina prava nego vladanje na temelju prava što nije sasvim ista stvar. Naime, činjenica jest da mora postojati pravilo da bismo imali vladavinu prava, da je i sama partija podvrgnuta poštovanju prava, što trenutačno nije slučaj. Prošli tjedan e, u interaktivnoj razmjeni mišljenja govorilo se o učinku političkih odbora nemogućnosti pristupa pravdi. Konačnija preporuka odbora bila je da je izuzetno važno obratiti pozornost na mjere E, koje će spriječiti miješanje u neovisnost pravosuđa. Što se tiče procesa na kontinentu, mislim da nas zaista treba ohrabriti i reakcija e, naroda na kontinentu. E, volja naroda da sudjeluju u pokretu, da se kandidiraju na izborima i da sudjeluju u međunarodnim i tuzemnim procesima za obranu ljudskih prava nešto što ohrabruje, iako je činjenica da ih se zbog toga uhičuje, zatvara, da zbog toga jednostavno nestaju i slično. Što se tiče internetskog prometa, usprkos zabranama, građani su i dalje aktivni na internetu i to je bitno. Još jedna stvar koju je važno istaknuti jest da su eh, Kina i Hong Kong zapravo eh, usprkos restrikcijama eh, u eh, tjesnoj gospodarskoj i financijskoj razmjeni. imamo samo 7 milijuna stanovnika u Hong Kongu, ali na godišnjoj razini 45 milijuna ljudi dolazi u Hong Kong kako bi ga posjetilo, studiralo i slično. Možete i sami zamisliti kakve ponekad konfliktne situacije to stvara. Hong Kong jest grad koji može biti neovisan i Peking to definitivno pozorno prati jer to razumije. Može se vidjeti da E, građani iz e, e, Kine, zapravo kontinentalne Kine na internetu ističu slogane tipa naprijed, naprijed Hong Kong, postoji podrška, postoji interakcija, posebice na internetu i mislim da to trebamo zaštititi i da to treba biti pod kapom ili da kažem po kišobranom slobode govora i slobode udruživanja. Hvala vam lijepa. Sada dam riječ Alice Matthews, uh, koji je na čelu Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala lijepa, dobro, dobar dan svima. Hvala vam lijepa što ste mi dali priliku da se javim za riječ na kraju ove rasprave. Zaista je bilo zanimljivo čuti svjedočanstvo svjedoka s lica mjesta. Činjenica je da mi pozorno pratimo situaciju. Situacija je dosta nestabilna, kao što je istaknuo veliči broj E, govornika i nama je naravno na srcu dobrobit Hong Konga. Kao što je u listopadu rekla visoka predstavnica, e, naše stajalište je tako da potičemo sve strane na razgovor, a posebice u svjetlu onoga što se dogodilo tijekom vikenda i ranije ovaj tjedan. Također, potičemo sve stranke da se vrate dijalogu te da djeluju u duha kompromisa kako bi se pronašlo konstruktivno rješenje. Rekli smo da je to nešto što bi se trebalo odvijati u okviru zakonodavnog okvira koji postoji, dakle Ustava Hong Konga i naravno da obje strane trebaju sudjelovati u poštovanju načela jedna zemlja, dva sustava. Hong Kong je izuzetno važno mjesto za Europsku uniju s kojim dijelimo temeljne vrijednosti, slobodu govora, vladavinu prava, ali isto tako imamo snažne gospodarske i trgovinske veze. Radi se o jednom od glavnih trgovinskih partnera, e, posebice kada se radi o protoku robe u iz Kine, a povezano sa trgovinskom razmjenom s Europskom unijom. 1997. godine preuzeli smo obvezu u Europskom e, parlamentu preuzete obveze u Europskom parlamentu kao i u Europskoj komisiji da će se objavljivati godišnja izvješća vezano uz gospodarski i politički razvoj Hong Konga i to smo činili od tog trenutka. Pridajemo veliku važnost stabilnosti Hong Konga, njegovom demokratskom razvoju i situaciji. Naravno, to su stvari koje među ostalim ovise o očuvanju temeljnih sloboda i prava u Hong Kongu. E, to je nešto što bi trebalo biti sastavnim dijelom zakona, e, a to među ostalim uključuje i slobodu govora i naravno neovisno pravosuđe. E, mi smo u nekoliko navrata jasno iskazivali našu potporu za uvođenje općeg pravog glasa kada se radi o izboru e, rukovodečkih e, kadrova, dakle na izborima 2017. godine oni bi trebali biti izabrani općim pravom glasa i to bi trebao biti jedan slobodan i transparentan proces. Mi vjerujemo da je to nešto što bi održalo vjerodostojnost Hong Konga i zadržalo Hong Kong na poziciji relevantnog međunarodnog aktera. Naravno, mi razumijemo da odluka koju je donio NPSC eh, jest e, razočaravajuća za mnoge ljude u Hong Kongu zato što je vrlo uskogrudna i to je zapravo jedan od razloga zbog kojih je došlo do ovih protesta e, kojima smo sada svjedoci. Mi smo prenijeli našu zabrinutost vezanu situaciju u više navrata i uvjeravam vas da je to pitanje koje redovito pokrećemo sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova e, Kine te imamo snažno diplomatsko predstavništvo na Hong Kongu te nastojimo koordinirati e, situaciju uz pomoć e, voditelja misija te nastojimo zapravo e, uspostaviti kontakte i unutar parlamenta i slično kako bismo i ovdje u Briselu vidjeli kako dišu države članice vezano uz to pitanje. Čak i ovdje u Briselu imamo jedan snažan razvoj događaja. Pozdravljamo činjenicu da su do sada demonstracije bile uglavnom mirne e, uz određenu zadršku koja postoji s jedne i s druge strane u smislu nastupa Međutim, nadamo se da postoji fleksibilnost kako bi se pronašlo kompromisno rješenje unutar postojećeg zakonodavnog okvira i kako bi se eventualno promijenila odluka NPSC-a. Naravno, nedavna eskalacija nasilja jedan je nesretni događaj i u tom svjetlu još jednom bih želio naglasiti relevantnost e, toga da obje strane zapravo trebaju pokazati određenu disciplinu. Žao nam je također što su pregovori između vlade i predstavnika studentskih udruga propali, što je nastavak dijaloga ponovno odgođen. Mislimo da ga treba ponovno obnoviti i da je činjenica da zapravo to treba rezultirati jednim poštenim izbornim sustavom koji će zapravo omogućiti veću političku neovisnost hongkonškog naroda. Imamo dobre, kvalitetne odnose sa hongkonškim vlastima koje se odvijaju putem jednogodišnjih strukturiranih dijaloga i e, iskazali smo svoju spremnost da sudjelujemo i u tehničkim konzultacijama kao i u e, razmjeni praktičnih iskustava sa demokracijom i provođenjem izbora gdje to je potrebno, e, te smo isto tako spremni e, unutar parlamenta raditi na tome da se osnaži podrška interesima Hong Konga koji idu u tom smjeru. E, spominjali ste o dijalogu o ljudskim pravima između govorili ste o dijalogu e, o ljudskim pravima između Kine i Europske unije. To je naravno nešto što se tiče situacije ne samo u Hong Kongu, već i situacije u kontinentalnoj Kini, gdje je zapravo situacija takva da postoji e, velika zabrinutost zbog toga što se događa. To su dakle uobičajene točke dnevnog reda o kojima ćemo naravno razgovarati i u sljedećem krugu dijaloga između Kine i Europske unije o ljudskim pravima. de concluir eh, y de agradecer sobre todo a nuestro... Prije nego što zaključim ovu raspravu, dozvolite da zahvalim našim prijateljima u Hong Kongu te našim stručnjacima koji su ovdje s nama. Zahvaljujem svima što su sudjelovali u ovoj raspravi nakon onoga što je rekao gospodin Ellis, željela bih reći da je došlo do novog razvoja događaja. Da, nešto novo se dogodilo u Hong Kongu. I možda upravo zbog tog novog razvoja događaja Europska unija možda treba ažurirati poruke koje šalje u dijalogu sa Kinom ne možemo nastaviti postupati kao što smo to činili ranije. Sasvim je jasno da postoji pritisak u kontinentalnoj Kini, ali isto tako postoji i u Hongkongu, na ulicama Hongkonga. Konga. Nije postignut dogovor obje strane, čuli smo što je policija učinila. E, naši hongkonški prijatelji su nam objasnili situaciju i možda je vrijeme da Europska unija razmisli o tome da je Hong Kong nešto više od samog interesa za nas same. Kada se radi o dijalogu sa Kinom imamo određenu povlaštenu poziciju. Možda bi Hong Kong u tom našem dijalogu trebao postati ključni element, a ne samo jedan od elemenata tog dijaloga. E, događaju se različite stvari. Europska unija ne može to samo primiti na znanje, već bi trebala pokušati pomoći kako bi se pobrinula da zaživi demokracija, zato što je to naša dužnost. Zbog toga bih vam željela reći da mislim da od Europske službe za vanjsko djelovanje trebamo očekivati više vezano uz ono što se događa u Hong Kongu postoje ljudi koji su vrlo predani, vrlo ozbiljni, koji e, zaista obavljaju sjajan posao. I ne radi se o ljudima koji zapravo ne znaju što čine. Osobno, a i u ime pod odbora želim reći da ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo se pobrinuli da ovaj demokratski impuls u Hong Kongu dođe na dnevni red Europske unije, barem na dnevni red Europskog parlamenta, zato što mi smatramo da se radi o nečem pozitivnom pozitivnom ne samo za građane Hong Konga, već isto tako pozitivnom za kinesko društvo i e, ljude diljem svijeta. Vjerujemo u demokraciju i slobodu za sva ljudska bića, neovisno o tome gdje oni živjeli i neovisno o političkoj situaciji u kojoj se nalaze. To je ono što vjerujemo, zato smo članovi ovoga odbora i možete računati na našu podršku, na našu predanost u okviru institucijskog i političkog dijaloga. Ali isto tako možete računati na našu demokratsku potporu svim onim ljudima koji dovode svoj život u opasnost boreći se za ono što vjeruju, jer i oni podržavaju ono što i mi, a to je sloboda i demokracija. Hvala vam lijepa. May I just <laughs> Excuse me? <laughs>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

vamos a empezar con nuestro segundo punto del orden del día que es el examen del informe sobre eh, derechos humanos y democracia en el mundo. Uvaženi kolege, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Gospodin Panceri ima riječ vezano uz godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu 2013. godine te e, politici Europske unije vezano uz ta pitanja. Ovo je prvi pregled situacije. Gospodin Panceri, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Mislim da je prijedlog prilično jasan. E, ciljevi koji su postavljeni i ono što je izašlo u javnost s naše strane ne tiče se samo pregleda izvješća od strane komisije, već se isto tako radi o tome da se izradi nekakav radni prijedlog koji bi za cilj imao da se od deskriptivnog pristupa prijeđe na preskriptivni. To konkretno znači da bi trebalo osnažiti u Europskom parlamentu i u odnosu sa visokom predstavnicom i posebnom predstavnicom za ljudska prava e, trebalo, dakle da bi trebalo osnažiti interakciju te da bi trebalo više uključiti Europsku komisiju u ostvarivanje e, čitavog niza ciljeva na učinkovit način. Izvješće se usredotočuje i neću pritom govoriti naravno o svim točkama, već ću vrlo sažeto predstaviti samo osnovne stvari, jer zapravo i od vas želim čuti što mislite o ovoj situaciji, ali dakle izvješće se usredotočuje na ljudska prava i njihovo mjesto u vanjskoj politici Europske unije, pritom mislim na članak 21. Zapravo mislim da moramo promicati ljudska prava u svim sektorima, u svim e, područjima naših vanjskih odnosa bez ikakvog izuzetka i zbog toga moramo e, zaista poduzeti osnovne korake koji idu u tom smjeru. Prema mojem mišljenju e, nužno je da imamo program u kojem se takve ciljeve može istaknuti i zaista se treba uložiti sav moguć trud da bi se ti ciljevi ostvarili. Još jedna stvar koju svakako mislim da treba istaknuti jest uključivanje ljudskih prava kao osnovne teme i na drugim mjestima, ne samo u ovom odboru um, ili uh, u programu visoke predstavnice. Trebamo zatražiti od potpredsjedništva da pripremi program koji predviđa uključivanje ljudskih prava u različite djelatnosti, pritom mislim primjerice na razvojnu politiku emigracijsku politiku, politiku zaštite okoliša, politiku zapošljavanja, upravljanje odnosima na internetu, investicijama, tehnologiji, poslovanju i sl. Dakle, to je čitav niz vrlo važnih grana u kojima bi svakako trebalo e, među ostalim uzeti u obzir i e, taj utjecaj ljudskih prava koji se provlači kroz čitav niz područja. E, prilikom obnove mandata posebne predstavnice trebamo neku vrstu institucionalizacije Izuzetno je stoga važno da u programu posebnog predstavnika, neovisno o tome tko je ta osoba, uključimo e, aktivnu ulogu svih institucionalnih aktera kao i civilnog društva. E, to bi bilo izuzetno važno za naše buduće djelovanje. Postoji niz važnih grana i tema. A posebice mislim da ljudska prava treba istaknuti vezano uz trgovinsku politiku. To je vrlo važan aspekt ugovora o e, trgovinskoj razmjeni primjerice trebao bi biti sastavni dio atlantskog trgovinskog sporazuma TTIP-a. Ne može se raditi samo o trgovinskom sporazumu i to je to. E, ljudska prava kao i korupcija ključni su element. i ponavljam zahtjev za akcijskim planom protiv korupcije koji ukazuje na to da trebamo inovativne mehanizme kako bi se stvorilo okružje u kojem se ovo pitanje može rješavati na pravi način. Sloboda vjeroispovijesti još jedan je važan aspekt, posebice u određenim dijelovima svijeta. Pritom mislim na Bliski istok, posebice na Bliski istok. Na Siriju, na Irak. Istovremeno, nemojmo zaboraviti i važno pitanje prava žena. Nedavno smo imali raspravu vezanu uz to pitanje. A nagrada Sakarov predana je doktoru u koji se zalaže upravo za to. E, nasilje nad ženama, e, kako u miru, tako i u e, područjima zahvaćenima sukobom, nešto je što se ne odnosi samo na odnose Europske unije s ostalima, na vanjske odnose, već se odnosi na situaciju u Europskoj uniji. Važno pitanje je također e, ljudsko, su ljudska prava vezana uz imigracijsku politiku. Želimo razmjenu informaciju između država članica Europske unije, ali isto tako mislim da moramo revidirati e, Dublinsku uredbu. Nemojmo zaboraviti prava e, osoba s invaliditetom, tehnologiju za praćanje situacije na internetu, posebice vezano uz dakle, posebice vezano uz zakonsko uređenje tih pitanja, a na kraju vrlo su važna pitanja i pitanja kažnjavanja i mučenja. Važno je da branimo ljudska prava diljem svijeta i na kraju Mislim da moramo, kao što sam rekao, biti preskriptivni u svojem pristupu, a manje deskriptivni. Moramo se zaista usredotočiti na ljudska prava, ali Važno je također uzeti u obzir ulogu Europskog parlamenta vezanu uz obranu ljudskih prava te naglašavam trebamo kvalitativni skok vezano uz e, putovanja u različite zemlje, dakle putovanja izaslanstava Europskog parlamenta kako bi se tijekom razgovora e, usredotočili na zaštitu ljudskih prava. Europska služba za vanjsko djelovanje i kontaktne točke te službe također bi trebale ići u istom smjeru. je naravno mene i tekako e, e, zanima mišljenje kolega i izvjestitelja u sjeni. Posebice mi je cilj da osmislim način djelovanja, jedan program, jer ciljeve imamo, oni su jasno definirani tijekom naših prijašnjih rasprava. Sada se treba vidjeti na koji način se ti ciljevi mogu ostvariti. Ne bi se trebalo raditi samo o demokrat, o mm, nekakvom formalnom zadatku, već bismo se zaista trebali koncentrirati na konkretno. Evo, to je okvir za moje izvješće, a sada sam spreman saslušati sve kolege. Hvala gospodine Panceri, a sada dajem riječ gospodinu Predi, izvjestitelju u Sjeni. Hvala vam lijepo, predsjedavateljice. Za početak bih zahvalio kolegi Panceriju na ovom nacrtu izvješća koje je upravo iznio. Zahvala sam zbog sastanka koji je organizirao sa predstavnicima civilnog društva, nevladinih organizacija i zahvalio bih predstavnicima tih nevladinih organizacija e, koji su došli na taj sastanak i ondje iznijeli važne napomene. Kada je riječ o izvišću ove rezolucije, imam nekoliko napomena koji će se pretvoriti u amandmane. Predložio sam 50 amandmana, odnosno obećao sam kolegi Panceriju 50 amandmana. Nadam se da ću ispuniti to obećanje. Dakako, samo se šalim. Nadam se da ćemo izraditi dobar tekst koji će dobiti veliku većinsku potporu i u našem odboru i na plenarnom zasjedanju. Evo sada mojih napomena. Krenut ću od eh, onoga što se nalazi pod naslovom politike Europske unije kao potpora demokratizaciji i izborima. Ovdje bih predložio uvođenje novoga odlomka kako bismo učvrstili one napomene koje se odnose na demokratizaciju. Naravno, ono što se odnosi na izbore isto je veoma važno i to je ovdje dobro naklaženo, ali mislim da to trebamo učvrstiti snažnim spominjanjem demokratizacije. Osobito bih htio naglasiti preduvjet za napredovanje demokratskih društava i htio bih naglasiti što to Europska unija može učiniti kako bi poduprela taj proces. Kao drugo, naglasio bih danas potrebu da postignemo određenu dosljednost u svom djelovanju i to kad je reč o odborima Europskog parlamenta. Dakako mi očekujemo dosljednost od svih drugih čimbenika, no smatram da trebamo inzistirati na tome da i mi sami budemo dosljedni. Kad je riječ o aktivnostima pododbora za ljudska prava, one se ne bi trebale preklapati sa aktivnostima odbora za građanske slobode. To je odbor Europskog parlamenta koji uživa veliko poštovanje kao i svi drugi. odbor za tem za e, građanska prava sastavio je izvješće i pitanja kao referendum u Hrvatskoj, e, zatim revizija uredbe iz Dublina i slično, to se ne bi trebalo spominjati u našem izvješću jer kolege iz odbora za građanske slobode su se pozabavile tim temama. Ja doista mislim da su oni za to e, stručni, kompetentni u okviru svoga odbora i da mi ne bismo trebali inzistirati na tim temama i ne bismo se dakle trebali upledati u djelokrug e, rada odbora za građanske slobode. Nekoliko riječi o devetom odlomku izvješća gospodina Pancere, odnosno rezolucije gospodina Pancere. Ovdje se traži od komisije i službe za vanjsko djelovanje izvješće o provedbi Europskog akcijskog plana za ljudska prava i demokratizaciju za 2013. godinu. Ja smatram da godišnje izvješće o demokratizaciji već ispunjava tu svrhu E, mi ih ovdje samo tražimo da još jednom ponove ono što su već rekli u svom izvješću. Imaćemo priliku razgovarati o tom izvješću i mislim da ne bismo trebali tražiti još jedno izvješće o provedbi kao što to sugerira ovaj deveti odlomak. Kada je riječ o međuinstitucionalnim odnosima, ovdje bih predložio uvođenje novoga odlomka i htio bih reći da nismo dobili pisani odgovor komisije E, vezano uz rezoluciju koju smo donijeli, a u odnosu na izvješće za 2013. Dakle, moramo inzistirati da komisija da svoj pisani odgovor, jer taj pisani odgovor je jedan od oblika međuinstitucionalne suradnje i mislim da rasprava na plenarnoj sjednici ne može zamijeniti pisano izvješće. Rasprava je dakako važna, no to je politička rasprava a pisano izvješće omogućava komisiji da reagira na svaku stvar koju e, smo spomenuli vezano uz godišnje izvješće za u ovom slučaju 2012. godinu. I doista izražavam svoje žaljenje što nam Europska komisija nije dostavila to, taj pisani odgovor. Doista je neobično da komisija nije poslala svoj pisani odgovor, možda su zagubili naš zahtjev. Još jedan komentar vezano uz 14. odlomak. Gospodin Panceri ovdje kaže kako bismo trebali imati zajednički standard u pogledu država članica i dužnosnika Europske unije, a kada je riječ o spominjanju ljudskih prava u, u odnosu na naše strateške partnere. Mislim da trebamo uzeti u obzir određene konkretne karakteristike i profile e, svojih sugovornika. Kada je riječ o odlomku 28. Mislim da u tom odlomku možemo um, eksplicitno spomenuti, odnosno izraziti svoje žaljenje što do 2013. godine parlament nije imao izaslanstvo koje bi ga predstavljalo u općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Mislim da ovdje trebamo reći kako je riječ o suradnji s tom vrlo važnom institucijom i mislim da bismo ovdje vrlo eksplicitno mogli izraziti to žaljenje. Kada je riječ o ovom malom poglavlju pod naslovom ljudska prava i politika humanitarne pomoći, Mislim da ovdje ne možemo imati samo jedan odlomak i govoriti o samo jednom problemu. Dakle, ovdje je riječ o land grabbing, otimanju zemlje riječ je o otimanju e, zemlje i e, u svakom slučaju e, mislim da je važno da imamo stalnog parlamentarnog predstavnika koji se bavi ovim pitanjem E, pitanjem razvojne pomoći i koji će se onda pozabaviti svim aspektima te razvojne pomoći. Kada je riječ o koordinaciji u odnosu na ljudska prava, ovdje imam dva komentara. Prvo, smatram da nam nije potrebna revizija smjernica za izaslanstva jer mislim da smjernice već postoje, da su one dobre, ali da nam treba bolja provedba tih e, smjernica i poboljšana suradnja e, na unutarnjoj razini. Ja osobno smatram da nam uvođenje sveobuhvatnog izvješćivanja neće pomoći. Mislim da nam treba bolja politička suradnja unutar parlamenta. E, kad je riječ o rezolucijama o hitnim pitanjima, o tome smo već na ovom odboru razgovarali, treba nam e, hitan postupak koji će nam omogućiti da nakon donošenja takvih rezolucija na plenarnoj sjednici možemo pratiti što se po tim temama dalje događa e, i mislim da možemo donijeti i jedan prilog ovom izvješću u kojem ćemo navesti popis političkih zatvorenika u svijetu, tehnički govoreći. E, mislim da ne bismo ovdje mogli imati sveobuhvatni popis, a kako bismo izbjegli greške, možemo u svakom slučaju navesti one slučajeve o kojima smo e, mi raspravljali, odnosno donijeli rezolucije vezani uz njih. Ako bismo pokušali pobrojati sve političke zatvorenike u svijetu izložili bismo se opasnosti da nekoga preskočimo. E, zato mislim da e, aneks, prilog ove rezolucije može biti popis onih političkih zatvorenika o kojima smo mi govorili u našim političkim klubovima, odnosno u rezolucijama usvojenima na plenarnoj sjednici. Takvim popisom bismo mogli bolje upravljati i to bi bio dobar institucionalni rad. Dakle, naveli bismo tu naše važne slučajeve, a ne bismo preuzimali e, imena sa popisa drugih ljudi. Evo, to su moji prvi komentari. vjerujem da i drugi kolege imaju neke prijedloge i da će oni također predložiti amandmane kako bismo nešto rekli o stvarima koje su nama važne, sloboda govora, sloboda izražavanja, sloboda vjeroispovijesti i tako dalje i porazgovarat ćemo dodatno o tome na koji način možemo poduprijeti e, ovaj rad. Hvala vam lijepa. Ja sam nov u ovom parlamentu, ali tema ljudskih prava za mene nije nova. Ja već više od 20 godina se bavim konkretnim e, slučajevima. Član sam Amnesty Internationala već čitav niz godina i iznio bih nekoliko napomena u ime našeg kluba zastupnika a u odnosu na ovo izvješće. Slažem se sa posljednjim govornikom da se ovo izvješće uvelike preklapa sa izvješćima drugih odbora, već je spomenut odbor za građanske slobode, pitanje Hrvatske i tu se u potpunosti slažem sa iznesenim stavom. No imam i jednu općenitiju napomenu vezano uz ovo izvješće. Čini se naime da pitanja ljudskih prava proširujemo na neke druge teme koje nemaju nikakve veze ili imaju vrlo malo veze s ljudskim pravima. Daću vam jedan primjer. Doista nisam mogao vjerovati da ovdje postoji preporuka da se uvede u Europi porez na financijske transakcije. Pa dajte razmislite što to uopće znači i kakve to veze ima s ljudskim pravima. Ako bismo se suglasili o ovom stavku, mislim da bi netko u parlamentu mogao reći da bismo se trebali buniti protiv previsokih poreza, jer to je također kršenje ljudskih prava. Znači, mislim da doista da moramo spriječiti unošenje ideoloških e, zamisli u ovakav kontekst pod izgovorom da je riječ o ljudskim pravima. A u ovom tekstu takvih primjera ima mnogo. Pitam se također i kakvu poruku tu šaljemo svim onim siromašnim ljudima koji, odnosno svim onim jadnim ljudima koji pate zbog mučenja neopravdanog zatvaranja, koji su pod prijetnjom smrti. Ako mi ovdje unosimo neke ideologije koje nemaju nikakve veze s njihovim problemima. Stoga nas doista želim potaknuti da se usredotočimo na pitanja ljudskih prava i da se suzdržimo E, kada su u pitanju ideološke zamisli. Po mom mišljenju ovo izvješće krši i pravo subsidijarnosti. Zacijelo se svi sjećamo Junkerova govora i govora njegovih e, povjerenika koji su svi spominjali subsidijarnost kao ideju koja se temelji u načinu upravljanja Europom. I sam Papa je spomenuo da je nužno da se poštuje subsidijarnost u svom govoru i to dva puta. Ako pogledamo ovo izvješće, e, tu postoji mnogo toga čime se Europa ne bi trebala baviti, već bi se time trebale baviti pojedine države. E, također, ovdje se također pod izgovorom ljudskih prava guraju pojedina pitanja vezana uz obiteljsko pravo. Da ga kod diskriminacija pripadnika LGBT zajednice e, treba biti zabranjena, ali ideja da da se istospolni brakovi trebaju dopustiti u svim zemljama, to ne može biti u ovom izvješću, to je nešto o čemu odlučuju same države. Zloporaba prava e, useljenika su svakako nešto čime se ovo izvješće treba baviti, ali ne možemo se baviti sveukupnom imigracijskom politikom. Korupcija je grozna stvar, ali pitam se kakve to veze ima s ovim izvješćem. Mi kao skupina, odnosno proste kao klub, se također ne slažemo sa stavom u pogledu smrtne kazne. I e, ja se ne slažem sa stavom nekih članova moga kluba zastupnika koji kažu da se u demokratskim društvima smrtna kazna ne bi smjela e, kritizirati. Ja doista ne mislim da je tako, ja mislim da treba kritizirati to kao što kritiziramo i mučenje i slične prakse. Dakle, doista vas potičem i to je moje glavno stajalište Idemo se vratiti na to da pružimo pomoć onima koji trpe zbog kršenja ljudskih prava i nastojimo ne unositi ovdje ideološka razmišljanja pod izlikom da su u pitanju ljudska prava. Hvala vam gospodine Henkel, gospodin Astervičius. Hvala vam lijepa. Načelno govoreći, izvješće gospodina Pacerija dobro se slaže sa godišnjim izvješćem vijeća i tematski pristup za koji se odlučio je vrlo prikladan. Imamo izvješće koje u svom dosegu ograničeno i prenosi vrlo jasne poruke te se ne gubi u 150 različitih e, nacionalnih strategija za provedbu ljudskih prava koja spominje izvješće vijeća. No postoje neke neke prijedlozi kojima mislim da možemo dodatno poboljšati ovaj tekst. E, ovdje imamo neka značajne primjere napredovanja ili e, odnosno mislim da bi bilo korisno navesti konkretne primjere napredovanja u provedbi ljudskih prava odnosno e, neuspjeha na tom putu ako bismo e, iznijeli primjere nekih zemalja to bi moglo biti poticajno to ne mora nužno biti dugačak popis zemalja ali po našem mišljenju mogu se izabrati najbolji primjeri, najbolji slučajevi kako bi poslužili kao model. Ovdje ima samo jedan takav primjer i to u odlomku koji govori o smrtnoj kazni. Zašto ne bismo ovaj tekst učinili općenitim i spomenuli najznačajnije e, slučajeve i u drugim e, temama? Kad je riječ o godišnjem izvješću za 2013. godinu, tu se spominje da je prvi put dijalog o ljudskim pravima održan sa Južnom Afrikom i Sjevernom Korejom. Zašto to ne bismo dodatno naglasili? Po mom mišljenju to bi izvješće učinilo konkretnim, a ne samo normativnim. Kao drugo, čini se da neke teme su ovdje izostale, a uključene su u izvišće vijeća. Razumijem da je opseg ovog izvješća ograničen i moramo se držati tog načela da imamo što manji broj e, stranica. Međutim, mislim da ovdje ipak treba spomenuti manjine i određene autohtone skupine. E, čini mi se da to nedostaje u izvješću koje sada razmatramo. Bilo bi korisno barem spomenuti autohtone zajednice kad govorimo o otimanju zemlje a kad je riječ o manjinama, ovdje se spominju samo religijske manjine, a što je sa etničkim i kulturnim manjinama. I na kraju, kako bi izvješće Europskog parlamenta se moglo razlikovati od vijeća euro, od iz, oprostite, izvješća vijeća kako ne bi predstavljalo samo njegov sažetak, e, veći naglasak treba staviti na aktivnosti Europskog parlamenta. U posljednjem dijelu izvješća govori se o radu Europskog parlamenta, ali mislim da bi se o tome moglo reći i više. E, kad je riječ o hitnim stanjima, važno je naglasiti zaštitu e, pobornika ljudskih prava, recimo prilikom saslušanja, kao što smo nedavno imali slučaj u Bahreinu, i treba intenzivirati e, diplomatska nastojanja u ovom području. Nešto slično onome što je 2011. napravio izvjestitelj gospodin e, Danskis što bi značajno obogatilo ovo izvješće. U zaključku, poštovani kolege, mislim da je ovaj nacrt dobra, dobar početak. Mi ćemo svoje komentare i svoje amandmane dostaviti u dogledno vrijeme, bit će ih manje nego 50, obećajem. Um, i radujem se sljedećem sastanku, sastanku e, posvećenom usklađivanju, jer mislim da doista imamo priliku izraditi odlično izvješće. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. E, razmatrao sam, razmatrala sam zadnje put izvješće u kojem smo imali 67 amandmana. E, mi ih nemamo toliko obećajem, ali e, imamo ih nekoliko i e, sada ću brzo proći zbog, kroz njih. Mislim da ste spomenuli klimatske izbjeglice na početku svog izvješća, to je dobro što imamo, to prije nismo imali. Zatim u dijelu EPS spominjete trošak nepoštivanja ljudskih prava, to je također dobro. I na kraju svojih preporuka o tome što bi parlament mogao učiniti. Mm, čula sam i gospodina Predu i gospodina Austrovićija i mislim da ovdje možda trebamo malo više e, to naglasiti, staviti ovdje više teksta, a u cilju izrade jedinstvenog strateškog dokumenta u kojem bismo rekli na koji način bi Europski parlament trebao raditi. Što se tiče godišnjeg izvješća, a mislim da smo i to spomenuli, godišnje izvješće ima 800 stranica. Iskreno da vam kažem, ja ga nisam pročitala i pitam se tko ga je pročitao. Voljela bi čuti od ljudi iz tajništva i da li vi to čitate svake godine ili samo one odlomke koji vas zanimaju općenito govoreći mislim da je pitanje što je relevantno za našu politiku. Naravno, to je relevantno za one koji se bave istraživanjima nevladine organizacije, ali možda bismo inače trebali tražiti da se svake godine izradi kratko strateško izvješće da vidimo kako idemo sa provedbom, što se uspjelo ostvariti. E, imali smo izbornu godinu i ovo je pomalo absurdno. E, tražili smo izvješće koje je napisano e, početkom 2013. a mi ćemo ga usvojiti 2015 i e, sad je to hendikep jer mi sad ne govorimo o onome što se sada događa nego o tom izvješću od prije nešto vremena. Dakle, treba vidjeti koliko ima smisla zapravo izrada ovakvih golemih izvješća. Zatim u točki šestoj godišnjeg izvješća vi također tražite da se E, razmotre izvješća o pojedinim zemljama. Meni to nije baš sasvim jasno jer u odlomku devetom spominju se e, strategije za pojedine e, države. Služba za vanjsko djelovanje koristi sva te različite pokazatelje. A ovdje se zapravo traži od službe za vanjsko djelovanje da udvostruči svoj posao. To bismo možda mogli i izbjeći. Mislim da je bolje da se usredotočimo na strategije za pojedine zemlje u kojima su već sadržani e, određeni e, pokazatelji i da e, dakle tražimo da se upravo na to oni usredotoče. Proći ću sada kroz same neke prijedloge amandmana. Mislim da bismo e, ono što je u stavku 53. htjeli zamijeniti instrumentom za ljudska prava i demokraciju. Mislim da nije dobra ideja da kažemo da većina novca odlazi braniteljima ljudskih prava jer njih je teško e, kvalificirati, teško ih je dakle opisati i zato ćemo reći novoj visokoj predstavnici da pozdravljamo uredbu, ali da se novac mora koristiti na fleksibilni način. I zatim pitanje za visokog predstavnika za ljudska prava, odnosno posebnog izvjestitelja. U točci 13 kažete da ćete tražiti institucionalizaciju položaja posebnog e, izvjestitelja za ljudska prava od vijeća kako bi to postalo e, stalno mjesto. Moje pitanje je ne bi li to e, podrazumijevalo promjenu ugovora i nije li to možda prevelik zahtjev s naše strane? Ne bismo li jednostavno trebali reći da E, to treba postati stalno mjesto. Zatim u točki 79 možda bismo se malo više trebali usredotočiti na nagradu Saharov, da vidimo kako bi se ona mogla iskoristiti za borbu za ljudska prava, e, zatim problem koji smo imali sa agencijom za granice, Frontexom i njihovim nedostatnim angažmanom oko ljudskih prava i e, također tu treba spomenuti i trgovanje ljudima. Biće još nekih manjih amandmana, no njih ćemo vam dostaviti u odgovarajućem roku. Hvala. Eh, hvala. Gospođa Jimenez Beserila je zatražila riječ. Ne znam da li želite intervenirati. Da, hvala vam, gospođo predsjednice. Gospodine Panceri, želim vam uputiti e, čestitke na ovom iscrpnom izvješću. Isto tako mislim da kršenja ljudskih prava su bila e, vrlo česta tijekom ove godine i isto tako e, da se ticalo cijelog niza zemlja, te je bilo, zemalja, te je bilo teško u svakom slučaju popisati sve to unutar izvješća. Ja ću vam u svakom slučaju dati neke preliminarne primjedbe vezane uz to da se neka pitanja isto tako e, rješavaju u okviru odbora za e, slobode. isto tako, često Drago mi je da izvjestitelj e, pridaje važnost e, gospodarskim odnosima i vanjskom djelovanju. To je izuzetno važno, no da te osobe ne postoju, onda e, odnosi također ne bi postojali. Zbog toga dostojanstvo individualnih osoba je prije svega nešto što trebamo imati na umu. U okviru delegacija kad e, govorimo o ugovorima i sporazumima vezanim uz različite zemlje, usvajamo e, određeno ideološko stajalište. Mi želimo prije svega poštivanje e, ljudskih prava i razvoj na dobrobit svakog pojedinca. Također mi je drago što se ovdje spominje i uloga civilnog društva i nevladinih organizacija, te mi je također drago da se naglasak e, stavlja na djelovanjima vezanim uz e, položaj žena i njihovu ranjivost. Pitanje korištenja korištenja žena kao ratnog oružja te tako te seksualno iskorištavanje to je nešto što se treba spominjati i treba se također spominjati trgovina ljudima posebno žena i djece i zbog toga se e, slažem sa pitanjem vezano uz prisilni rad i isto tako narušavanje fizičkog integriteta žena i djece. To se sve spominje u ovom e, izvješću. E, Isto tako, mi ćemo u svakom slučaju e, zajednički raditi sa drugim e, institucijama vezano uz e, ovo pitanje. No, mislim da treba produbiti jedno pitanje. Radi se o sigurnosti i dobrom upravljanju. Radi se zbilja o temeljima ljudskih prava Trebamo u svakom slučaju govoriti o ratu, o, terorizmu. Vidimo da se broj žrtava povećava i da je on veliki. To bi sve trebalo uključiti. To ću uključiti u e, amandmane koje ću predati. U svakom slučaju gospodin e, Pancieri govori o boljem pristupu pravosuđu za e, e, žrtve što se tiče odleđenih trgovinskih operacijama. Mislim e, da trebamo u svakom slučaju spomenuti sve žrtve a ne samo one koje su uključene u ove operacije. Željela bih e, završiti čestitajući izvjestitelju mi ćemo u svakom slučaju predati neke amandmane. Sada se okrećem gospođi Tyson kako bi ona uzela riječ. Hvala, gospođo predsjednice, što ste mi dali mogućnost da dam neke komentare o izvješću gospodina Pancerija. Možemo reći da nam se jako sviđa ovo izvješće, isto smo tako pomno pratili što je on rekao. Bili smo u kontaktu s vašim eh, eh, službama i nastavit ćemo to. Ono što, nas, e, što nam se sviđa u svakom slučaju te semantički pristup i struktura. Isto tako dijelimo taj opći princip e, na kojeg e, podsjećate gospodine Pacijeri, a prije svega konzistentnost i učinkovitost implementacije politike ljudskih prava i to, na to ukazujete na unutarnju vanjsku koherentnost u tom djelovanju. Možemo reći da su to u svakom slučaju osnove naše strategije i to će biti i dalje naš prioritet i načelo koje će rukovoditi našom vanjskom, e, e, vanjskim djelovanjem u budućnosti. Mi u svakom slučaju e, smo počeli znači pripremni rad u okviru naše službe i u svakom slučaju podržavamo e, ovu temu i u svakom slučaju ćemo se koncentrirati kako bi se bolje uočili prioriteti naših aktivnosti. No, ni u kojem slučaju nećemo smanjiti ambicije, posebno kad govorimo o tome da se u, sve politike treba upisati taj aspekt ljudskih prava. Mi smo počeli također e, iz, rad na izvješću za 2004 godinu godišnjeg e, izvješća. Imaćemo prvo jedan, jednu sekciju koja će govoriti o prioritetima e, akcijskog plana, a zatim ćemo analizirati regije i države. Semantički dio će e, godišnjeg izvješća će govoriti znači o analizi tih prioriteta i govorit ćemo na koji način će se ti prioriteti primijeniti u osmišljavanju naše buduće akcije. U svakom slučaju želimo također e, poboljšati budući format ovog izvješća. U tom smislu ćemo se vratiti e, na razgovor s vama. Isto tako bih e, željela reći da u vašem e, nacrtu izvješća isto tako imamo e, podršku naše politike, no isto tako možemo poboljšati način na koji se naši e, instrumenti implementiraju na terenu. U svakom slučaju ono što ste napisali odgovara našem razmišljanju. Mislimo da se smjernice isto tako moraju što bolje provesti u djelovanje kako bi se to dogodilo, mi se slažemo kao i vi da moramo e, povećati svijest u delegacijama, isto tako moramo e, e, pojačati status naših kontaktnih točaka vezanih za ljudska prava u delegacijama. Isto tako moramo poboljšati suradnju između delegacija. To je nešto što moramo u praksi provesti. to je ono što možemo reći u ovom trenutku ovog nacor, nacrta. U svakom slučaju ćemo pratiti izvješće, e, e, usvajanje samog izvješća. Što se tiče stavka 6 i 9, željeli bimo komentirati. E, gospođa Ložbinder je dala neke komentare vezane uz indikatore i mi se s time slažemo. Kao što sam rekla, moramo u svakom slučaju za sljedeći akcijski plan jasno definirati prioritete i naravno ne izgubiti iz cilja druge pristupe mi isto tako sada razmišljamo o tome na koji način indikatori mogu biti bolje mjerljivi. Mi smo nedavno usvojili radni dokument vezano uz ljudska prava i razvoj i mislim da to može, bi, mogu biti smjernice na drugim područjima za nas. U svakom slučaju trebamo dati mogućnost našem e, visokom predstavniku kako bismo zapravo procijenili indikatore i benchmarkove. Što se tiče e, točki šest, e, ljudska prava i poslovanje, mislimo da se događa znači jedan forum e, upravo na tu temu u, u Ženevi i na tome radimo zajedno sa našim službama u okviru službe za vanjsko e, djelovanje. Znači imali smo isto tako dvije rezolucije vezane uz ljudska prava i poslovanje i poslovno okružje. E, ono što bi bilo dobro zapravo da se osmisli jedan e, pravno obvezujući okvir, ali ono što je, bi bilo dobro da se u svakom slučaju usvoja da su to neke načelne smjernice europske Europske unije. Mislimo da bi se to trebalo usvojiti kao konsenzus, pronađeni konsenzus, znači s jedne strane poslovnih subjekata, s druge strane Europske unije i isto tako e, branitelja ljudskih prava. Možda bi bi dobro bilo da nijansirate malo e, e, drugi dio vašeg stava ka vezano uz ovaj obvezujući tekst. zajedno E, što se tiče Južnoafričke republike, mi zbilja usko surađujemo sa bilateralnim e, i e, multilateralnim čimbenicima kako bi zapravo ojačali pristup što se tiče ove važne teme poslovne veze poslovnih subjekata, poslovnog okružja i ljudska prava. No, u svakom slučaju, ako je potrebno, pratit ćemo ovu proceduru i dati dodatne komentare ako to bude potrebno. Hvala. Hvala. Ne znam da li netko drugi želi e, uzeti riječ, onda dajem e, ponovo riječ gospodinu Panceriju. Gospodin Henkel nije više ovdje. Želio sam mu odgovoriti, rekao je da imam ideološki pristup, a ja sam mu želio vratiti istom mjerom. No, on je otišao. Možda bismo si trebali postaviti pitanje vezano to kako zapravo e, shvaćamo ljudska prava. E, sjećate se arhitekta Ai prije nekoliko godina. Govorili smo upravo o Hong Kongu i Kina je zbilja nešto što je u žarištu našeg promatranja Znači imali ste znači ovaj tu zgradu koja je za olimpijske igre e, izgrađena u Pekingu i taj e, arhitekt e, o kojem govorim je vrlo hrabro progovorio o kineskom režimu. Pravo na život je važni od svih nekakvih financijskih razmatranja. Želio bih postaviti jedno pitanje. Govorili smo o Hong Kongu. Govorili smo, na primjer, o uništenim životima žena u Iranu. Imamo u Rijadu žene koje se e, uhićuju jer voze automobile. Imate isto tako i imigrante koji su osuđeni na život u, il, u tajnosti. Isto tako imamo autoritativne, znači totalita, totalitarne, imamo totalitarne zakone vezane uz seksualna prava žena i vezana uz prava e, homoseksualaca. Mislim da to sve zapravo postoji, između svih tih elemenata postoji određena veza. I veza nije ideološka, nego prije svega zapravo e, prvenstvo E, dostojanstva čovjeka bez obzira na e, vjersku ili e, spolnu pripadnost. Izazov danas u svijetu predstavlja zapravo poštivanje prava, poštivanja ljudskih prava, socijalnih, civilnih, političkih prava u njihovoj cijelosti to je zapravo onaj prvi uvjet za demokratski i civilizacijski napredak svake zemlje. A to nije nikakav ideološki pristup. E, mislim da u tom smislu sam ja realističan i zahvaljujem kolegama na intervencijama i doprinosima. Vrlo je interesantno što su rekli. E, cilj, e, ako je cilj da budem ambiciozniji, onda ja želim biti u svakom slučaju ambiciozniji. U tom smislu možete imati povjerenja u mene. No vratimo se na različite primjedbe. E, prvo, Kristijan Preda. E, mislim da možemo dodati jedan dodatni stavak, malo žešći para, graf e, stavak vezano uz e, demokratske izbore. Što može napraviti Europska unija kako bi ojačala te tranzicijske demokratske procese? I to je nešto što bismo trebali dublje e, raspraviti. Isto tako, želio bih znati da li trebamo surađivati sa odborom za javne slobode u svakom slučaju trebamo imati e, koherentno djelovanje između unutarnje i vanjske akcije. E, kritizirati zakone, homofobne zakone u e, Gandi, Ugandi, to je u svakom slučaju dobro, no ako ne kritiziramo takve iste zakone u Europi, onda jednostavno stvar ne funkcionira. U svakom slučaju je dobro ići propovjedati dobru riječ izvan Europske unije, no trebamo također pogledati što se događa unutar same Europske unije. Mogu reći da je to zapravo jedna kontradikcija i to je zapravo e, suštinski povezana unutarnja i unutarnje i vanjsko e, djelovanje je povezano vezano uz ovaj 28. članak što se tiče e, Ujedinjenih naroda. Ako ograničenje nam dopuštaju. Ja sam u svakom e, slučaju spreman govoriti o, otimanju zemlje, razvoju i tako dalje. Slažem se u potpunosti s tim ako mi znači ovaj zadana, zadani format dopušta da to uključim. No, moramo isto tako e, se složiti oko toga da imamo službu za vanjsko djelovanje koje su ustanovili znači te fokalne kontaktne točke u okviru e, delegacija Europske unije. Čini mi se da kako bismo bili znači e, koherentni da trebamo vidjeti na koji način bismo mogli koristiti te kontaktne e, točke fokalne točke koje bi nam zapravo na neki način bili temelj i osnova i pomoć u našem djelovanju trebamo u svakom slučaju pronaći najbolja rješenja za jačanje djelovanja europskog parlamenta što se tiče ljudskih prava Naši e, kapaciteti su ograničeni i zbog toga ta vanjska akcija treba biti u svakom slučaju najučinkovitija. Što se tiče kolege Go, Goštrevića, e, Oštrevića u svakom slučaju trebamo, možemo dodati nešto vezano uz autohtone e, populacije. Što se tiče pitanja kasti, mislim da je to također suštinsko pitanje na zadnjem sastanku postavio sam pitanje vezane uz e, znači ove zemljopisne primjere da li možemo koristiti neke geografske primjere ne možemo svaki put imati detaljne opise i liste zemlju po zemlju mislim da moramo imati na neki način vrlo jasne primjere koji su onda i E, vrlo slikoviti i od, o, e, ocrtavaju situaciju. Gospođa Loh Bihler, slažem se s vama kad kažete da Europski parlament treba e, imati znači strateški, e, strateški program koji će, o kojem će se raspravljati na plenarnoj sjednici i koji će se usvojiti e, na plenarnoj sjednici. I u tom smislu ocrtavati, ocrtavati angažman parlamenta. Što se tiče stavka 6 i 9 i dvostrukog angažmana, trebamo u svakom slučaju izbjeći dvostruki rad, no ako imamo taj pristup zemlja po zemlja, onda je važno da se pod odbor za ljudska prava isto tako e, pozabavi pitanjima situacije u određenoj zemlji. Ako smo postavili neka pitanja, moramo ih i pratiti. Mi ta izvješća ne pišemo iz pukog zadovoljstva i ona ne služe sama sebi. Ciljevi moraju biti provjereni, moramo vidjeti da li su određene strategije bile učinkovite. Čini mi se da bi to bilo vrlo korisno. Što se tiče pitanja promjene ugovora kako bi se institucionalizirala e, institucionalizirala ova funkcija posebnog predstavnika za ljudska prava e, čini mi se da ta stalna funkcija je nešto što u svakom e, slučaju je dobro i dovoljno. A kad sam govorio o institucionalizaciji, e, smatrao sam da taj posebni predstavnik za ljudska prava je izuzetno važan i da treba biti kao stalna funkcija u okviru Europske unije. Nećemo e, vrlo na brz način riješiti sva pitanja ljudskih prava i moramo reći da znači ta funkcija treba biti stalna. Nadam se da sam odgovorio na sve sve vaše intervencije. E, ja ću u svakom slučaju biti zadovoljan ako predlažete, predložite manje amandmana. To će značiti manje posla za vas, a s druge strane to znači da, da mi vjerujete. Pokušajmo svi skupa raditi zajedno, pokušajmo napisati tekst koji će biti koristan svima i koji će prije svega biti koristan onima koji zapravo od nas nešto očekuju. Kristijan je govorio o tome, govorio je da zapravo civilno društvo mnogo očekuje ovakvog e, ovakvog izvješća. Znači, e, amandmani se mogu polagati do 9.12. a nakon e, toga ćemo imati razgovor sa znači, izvjestiteljem u sjeni. Izvjestiteljima u sjeni. Hvala gospodine Panceri, mislim da imam e, mozbilja jedan dobar e, temelj za rad, a sad, ćemo preći na e, raspravu o torturi. Hvala, o mučenju. Ah, ça c'est bien. Ça c'est mon, mon vrai nom.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 Nadam se da sam dobro izgovorila vaše ime, ali siguran sam da ćete se eto i sami predstaviti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. E, drago mi što imam prilike nešto reći o inicijativi e, za borbu protiv mučenja koja je uskolo skolu e, nedavno pokrenuta. 10. prosinca ćemo proslaviti 30. obljetnicu od usvajanja konvencije UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. 1948. godine jest e, uspostavljena apsolutna zabrana mučenja. Usprkos e, tome imamo prilike vidjeti da se stvari ne razvijaju tako dobro kao što bi trebale. Možemo vidjeti da ispitivanja javnog mnjenja jasno stavljaju naglasak na to da zapravo postoji nekako prešutno razumijevanje i prihvaćanje korištenja mučenja u određenim situacijama prilikom primjerice ispitivanja e, osoba od kojih se žele izvući određene informacije. To je e, jednostavno stav koji počiva na pogrešnim pretpostavkama ali i dalje živi e, zahvaljujući kriminalističkim serijama na televiziji i kriminalističkim romanima. Mučenje se ne koristi za dobivanje informacija, već za nanošenje psiholoških i fizičkih povreda, povreda ljudima, a sve u pokušaju da se promijeni E, njihovo ponašanje, da ih se natjera da čine ono što inače ne bi i da ih se iskoristi kao instrument za vlastite ciljeve. Ono što mi pokušavamo učiniti i što činimo već čitav niz godina jest uz pomoć opketa SPTA, UN-ovog instrumenta raditi na provedbi konvencije UN-a protiv mučenja. Sustav iz godine u godinu zapravo usprkos nastojanjima nije polučio nikakav novi politički momentum ili nove situacije. Upravo stoga e, odlučili smo se za ovu e, inicijativu slijedom konvencije protiv mučenja Radi se o tome da bismo željeli osnažiti izdvajanje sredstava za provedbu konvencije UN-a protiv mučenja, ali isto tako željeli bismo aktivno poraditi na e, tome što se događa na terenu i mi se nadamo da će ta inicijativa CTI pomoći upravo u tome. E, nadamo se da će do 2024. dakle u sljedećih 10 godina doći do opće ratifikacije konvencije. U ovoj inicijativi zauzimamo se za jedan novi pristup e, preko e, koji uključuje regije i nastojimo problemu pristupiti na vrlo konstruktivan način. Mislim da je to glavna promjena kada govorimo o standardnom pristupu suzbijanju mučenja. Standardni pristup bio je da ako osudimo pristup, e, ako osudimo mučenje i ako imamo određeni broj rezolucija, kritika, iskazanih mišljenja, političkih izjava i tako dalje, koje kritiziraju mučenje, e, da je to u redu. Mislim, mi smatramo da je u redu da imamo takve vrste dokumenata, ali s druge strane, ako pogledate što mučenje za nas zapravo predstavlja, vidimo da se zapravo radi o čitavom nizu stvari. Radi se o postupanju policije, zadržavanju u pritvoru, upravljanju pritvorskim situacijama, o načinu na koji e, se s ljudima postupa u psihijatrijskim bolnicama i sl. Zapravo se mučenje odnosi na sve ono što se događa kada niste u poziciji da jednostavno odete. Kada zapravo morate pretrpjeti sukob sa određenom osobom ili tijelom u poziciji moći i radi se o tome na koji način se taj sukob materializira. Ponekad je to kroz mučenje, ponekad kroz e, neljudsko postupanje, e, maltretiranje i slično. U većini slučajeva u četrdesetak zemalja koje nisu ratificirale konvenciju E, koje nisu ratificirale e, protokol, koje nisu podastrile izvješće, to zapravo nije pitanje političke volje, već je to u određenoj mjeri e, jednostavno nesposobno hvatanja ukoštac sa izazovima i sa preprekama koje postoje a te prepreke se prvenstveno odnose na ponašanje policije, primjerice možda nema dovoljno novca za obuku, nema dovoljno kvalitetnog osoblja, e, nema dovoljno nadzora u pritvorskim jedinicama ili u zatvorima. Ako posjetite zatvore u mnogim zemljama vidjet ćete da su zapravo uvjeti boravka u njima strašni. Sve u svemu, e, moram reći da smo vidjeli i u sjevernoistočnoj Europi e, pritvaranje, vezivanje psihijatrijskih e, pacijenata, to se ponekad čak događalo i u Danskoj i bilo je predmet javnog To su dakle situacije s kojima se trebamo nositi. Ono što pokušavamo učiniti jest primijeniti jedan pozitivan pristup. Želimo reći zemljama, ako vidite probleme sa sladavanjem prepreka, i ako postoji išta što međunarodna e, zajednica može učiniti za vas u tom smislu, recite. To je zapravo ono što nazivamo suradnjom među stručnjacima i kolegama. Države članice imaju svoju ulogu kada se radi o pomoći koju treba ponuditi takvim zemljama. Međutim, sasvim je jasno da u određenim slučajevima, primjerice kad pogledamo policiju, e, način na koji funkcioniraju, da se zapravo nađemo pred nekakvim crnim kutijama u društvu i da su to zapravo situacije u kojima su i društva prilično na otvaranju tih crnih kutija i stavljanje eh, ih na, njih na udar kritike i onoga što se zapravo događa. Ono što se međutim može kao pozitivno dogoditi jest učenje iz tuđih iskustava. ravnoteža koja postoji, analiza koja postoji, odluke koje se mogu donijeti u smislu e, obuke e, i izobrazbe i slično, to je ono što može biti inspiracija drugima. Mnogo se toga može naučiti od ovakve tjesne suradnje među susjedima i mi se nadamo da ćemo uspjeti mobilizirati veliki broj aktivnosti na regionalnoj razini u Africi, u Latinskoj Americi, u Aziji, ali isto tako i u Europi. U Europi smo se uglavnom usredotočili na širu Europu, dakle članice OECD-a, to je dakle nekih 53 ili 54 države, a neke od njih definitivno trebaju poduzimanje koraka u pravome smjeru kada se radi o provedbi preuzetih obveza e, u sklopu konvencije. E, također vezano uz izvješćivanje i ratifikaciju e, protokola koji prati konvenciju. Mi se nadamo da će ovakav pozitivan pristup zapravo biti na neki način zarazan Znamo da se mnogo toga treba odraditi na diplomatskom polju i zato mi je drago što ste danas ovdje. Mislimo da Europski parlament može biti taj koji će dati zamah ovom pristupu i nadamo se da se može nešto učiniti kako bi se mobiliziralo političku volju i potrebna sredstva da bi se odradilo ono što se treba odraditi. Inicijativa je otvorena za države članice, za sve zainteresirane, za organizacije civilnog društva. Nadamo se da ćemo u sljedećih nekoliko godina zaista mobilizirati dosta široki krug pod vodstvom ove grupe prijatelja koja ima svoje sjedište u Ženevi. I Nadam se da ćemo zapravo e, već e, do kraja ove godine, odnosno tijekom sljedećega tjedna, imati zacrtane e, pozicije za 2015. godinu, koja će zapravo biti prva puna godina provedbe ove inicijative. Izuzetno je važno da se ovaj sustav odredbi konvencije neobaveznog protokola, izvješćivanja, zauzimanja rezervi iskoristi u potpunosti. Da bismo ostvarili to, nastojimo potaknuti zemlje da pristupe konvenciji, da unesu što manji broj rezervi je moguće, također da potpišu neobavezni protokol koji prati konvenciju i da pokrenu e, dijalog sa odborom za sprečavanje mučenja kako bi se međunarodne aktivnosti zapravo prenijele na nacionalnu razinu. Ako bismo to mogli učiniti e, na jedan pozitivan način, onda bismo mogli zapravo ohrabriti države članice e, da izvuku više rezultata iz cijele inicijative nego što je to slučaj kad se jednostavno osuđuju e, incidenti mučenja i daju izjave i tako dalje. Važna stvar je način na koji se mjeri Um, rezultate. Vrlo je važno vidjeti um, koje nam je polazište, dakle gdje smo sada na kraju 2014. godine, a onda iz godine u godinu možemo vidjeti postignuća. Um, lako je vidjeti koji je broj zemalja pristupio konvenciji, Vijetnam recimo to ozbiljno razmara, razmatra, ali trebamo ne samo uh, još dodatnih 30 ili 35 zemalja, E, to je samo vrh ledenog brijega. Ono što je najvažnije je sama provedba. Kako zemlja koja je politički ratificirala konvenciju provodi njezine odredbe na terenu i na koji način se zapravo stvari odvijaju. Upravo zato želimo pratiti razvoj događaja na globalnoj razini i nastojat ćemo staviti naglasak na pozitivne događaje, ne na negativne događaje u određenim zemljama, zato što mislimo da je to vrlo važna stvar. Naravno ne želimo reći da negativni događaji nisu um, važni. To je zapravo druga strana ove medalje, međutim odlučili smo se za pozitivan pristup i pozitivnu inicijativu. Jedina UNova konvencija koja ima 92 ratifikacije, jedino Somalija i SAD zapravo nisu ratificirale ovu novu konvenciju o pravima djeteta. Somalija se to sprema učiniti, tako da zapravo SAD na kraju će ostati jedina zemlja u svijetu koja nije ratificirala konvenciju o pravima djeteta, ali zapravo želimo da konvencija UN-a ima isti status kao konvencija o pravima djeteta. E, od 1948. E, godine postoji apsolutna zabrana mučenja, i mislim da zaista možemo postići univerzalnu ratifikaciju i nastojat ćemo na tome naporno raditi sljedećih deset godina. Hvala lijepa. A sad gospodin Čikana, tajnik dobrovoljnog fonda za pomoć žrtvama mučenja, ali prije toga vrlo kratak video zapis koji ukazuje na važnost potpore i ovakvih fondova za žrtve mučenja.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 na ovom video izvješću. A sada dajem riječ gospođi Lauri Dolci Kanan. Ona je vrlo predana osoba. Predana je stabilnosti i dobrobiti ljudskih bića, ali također je sama proživjela određene tragične događaje jer je izgubila muža u napadu u Iraku na sjedište Ujedinjenih naroda i e, ovom prilikom želim odati počast svim ljudima koji su tragično izgubili živote na taj način. Izvolite. Hvala lijepa i hvala gospodine veleposlaniče Stauer. Veliko je zadovoljstvo što imam priliku danas biti ovdje e, u ime UN-ovog ureda iz Ženeve. Već je mnogo toga rečeno ja bih jednostavno zapravo željela ponoviti ono što je veleposlanik već rekao. Sljedeće godine proslavit će se 30. obljetnica od potpisivanja konvencije UN-a protiv mučenja. Arhitektura UN-a e, koja služi za borbu protiv mučenja s godinama se osnažila. Postoji konvencija, postoji neobavezni protokol koji prati konvenciju, postoje ugovorna tijela koja su čuvari e, tih odredbi, imamo posebnog izvjestitelja protiv mučenja i imamo fond koji pomaže žrtvama mučenja i to je zapravo stup od ova četiri koji je najstariji. E, on postoji već zapravo 33 godine. E, njegovo djelovanje bilo je opravdano tada kao i danas zato što postoje tisuće žrtava mučenja E, koje su jednostavno nezbrinute u svim dijelovima svijeta. Zaista cijenim što ste stavili naglasak na univerzalnu ratifikaciju, ali isto tako i provedbu odredbi iz konvencije. Ovaj fond jest zapravo e, konkretni instrument za provedbu tih odredbi u praksi. Kada pogledamo konvenciju, za nas je najrelevantniji članak 14. koji vrlo jasno uređuje da se države moraju pobrinuti da žrtve E, mučenja koje su u njihovoj nadležnosti budu uključene u programe rehabilitacije. E, dakle, oporavak i rehabilitacija e, koji se omogućuju žrtvama mučenja nije samo čin milosrđa, to je dakle obveza koja proizlazi iz odredbi konvencije i sastavni je dio međunarodnog prava. Međutim, usprkos tome broj žrtava koji je tijekom ove godine kontaktirao naš fond kao i EIDHR, a i dokazi koje odbor prikuplja jasno pokazuje pokazuju da se radi o pitanju koje je još uvijek u velikoj mjeri zanemareno. Fond je zapravo dosta jedinstven. Mandat mu je dosta vizionarski u potpunosti je usredotočene na žrtve, a nedavno smo obavili postupak mapiranja u našem uredu i zaključili smo da uspukos starosti ovog fonda još uvijek smo vrlo mladi. S izuzetkom e, Međunarodnog kaznenog suda gdje postoji fond za žrtve, taj koncept stvarnog pružanja izravne pomoći žrtvi jeste koncept koji još uvijek nije predominantan među mehanizmima koje UN ima na raspolaganju. Kako fond funkcionira? Funkcionira putem dobrovoljnih priloga država i ostalih donatora, kanalizira te dobrovoljne doprinose kroz inicijative civilnog društva, čiji je glavni cilj pomoći izravno žrtvama, primjerice pružanjem zdravstvene, psihološke skrbi, pravne pomoći, humanitarne pomoći i sl. a u svrhu rehabilitacije i promjene života nakon mučenja. U toj cijeloj jednadžbi imamo naravno i doprinos neovisnih stručnjaka. Naime, postoji odbor koji savjetuje glavnog tajnika o rehabilitaciji i korištenju sredstava i naravno e, također se koristimo i ekspertizom ureda visoke povjerenice. Tijekom godina fond je pomogao fondu od ukupno 30 tisuća žrtava na godišnjoj razini i postoji vrlo široka mreža profesionalaca diljem svijeta koja uključuje psihijatre, liječnike, medicinske sestre, odvjetnike koji se bave pitanjem ljudskih prava, koji zapravo imaju potrebna znanja i vještine za pružanje ciljane pomoći žrtvama nasilja. Fond također funkcionira temeljem pretpostavke da je pomoć žrtvama složen i dugoročan angažman kao što je rekao gospodin Ahmed iz e, sjeverno-iračkog Kurdistana, posljedice mučenja mogu biti e, zapravo posljedice koje se nasljeđuju kroz generacije. Međutim, istovremeno fond također nastoji intervenirati što je brže moguće u hitnim situacijama, u novonastalim situacijama. Evo, upravo u ovome trenutku e, moram reći radimo pregled rezultata projekta koji je zaživio u protekle dvije godine i usmjeren je na sirijske izbjeglice i djelovanje na sirijskoj granici. E, također projekt koji je usmjeren na djelovanje e, na situaciju, odnosno krizu u Iraku, a isto tako prije dva mjeseca smo krenuli s projektom u Ukrajini. Dakle, fond nastoji osnažiti svoje kapacitete za pomoć žrtvama koje su nažalost e, vrlo brojne. Kao što sam rekla, fond zapravo služi za omogućavanje djelovanja civilnog društva. E, na neki način e, je zapravo komplementaran djelovanju organizacija civilnog društva i nekih aktivnosti koje su pokrenule određene države. Kao što sam već rekla, mi uglavnom djelujemo temeljem članka 14. Međutim, isto tako, vrlo često se događa da zapravo naš fond omogućuje organizacijama civilnog društva da budu te koje zapravo jedine reagiraju u određenim situacijama zato što određene države nemaju adekvatne mjere i predstavnici organizacija civilnog društva to ponekad rade po cijenu vlastitog života. Mi zaista u svojim redovima imamo veliki broj boraca za obranu ljudskih prava koji svakodnevno izlažu svoje živote opasnosti da bi pomogli žrtvama mučenja. Fond je nažalost zabilježio pad u proteklih pet godina kada se radi o dobrovoljnim doprinosima. E, stvari izgledaju nešto bolje za sljedeću godinu. E, procijenjeno da je u proteklih 30 godina oko 150 milijuna dolara kanalizirano za različite inicijative diljem svijeta. Što se tiče pomoći. Ona je pružena e, broju od više od 600 organizacija. Radi se o čitavom nizu raznolikih organizacija. To mogu biti skupine liječnika, specijalizirani centri, e, odjeli za psihijatriju. E, oblik pomoći zapravo ovisi o tome kome je pružena i može biti različitih konfiguracija. Idealno je zapravo efikasno odgovoriti na E, sve upita, za to bi nam trebalo na godišnjoj razini oko 12 milijuna dolara. Ove godine to nismo postigli. Za sljedeću godinu e, se nadamo da će situacija biti nešto bolja i očekujemo oko 7 milijuna e, dolara pomoći koje će biti uplaćene izravno žrtvama. Možda samo nekoliko statističkih podataka koji će možda biti zanimljivi publici poput vaše. 2015. godine fond će uložiti nekih e, milijun dolara, zapravo 1,2 milijuna dolara u 40 projekata koji unutar granica Europske unije u 16 zemalja pružaju potrebnu pomoć. Doprinosi država članica Europske unije od uvijek su bili vrlo važni za fond. Nažalost, došlo je do pada u proteklih nekoliko godina, 2008. godine 13 država članica davalo je svoj doprinos fondu. Ove godine imali smo doprinose, velikodušne doprinose od samo pet država članica. A s nama je predstavnik jedne od tih zemalja, to je bila Danska, Njemačka također pruža snažnu podršku, Irska, Finska i Austrija su tu također. Međutim, e, ostali smo bez novca po putu jer je, naravno, se kontinent našao na udaru gospodarske krize. No, usprkos tome, bilo bi zaista dobro da dobijemo potporu i ne samo novčanu potporu, već isto tako i političku potporu, jer s našeg gledišta Čini nam se da je mučenje još uvijek sve prisutno. Radi se o praksi kojoj se ljudska bića usprkos svim izjavama i dalje podvrgavaju i praksi koja izgleda neće u potpunosti nestati, što više postoji opasnost od e, daljnje erozije apsolutne zabrane mučenja, posebice u situaciji gdje e, se mnogi boje terorizma i mnogi smatraju da je borba protiv terorizma E, nešto što opravdava korištenje mučenja u određenim situacijama. Ja bih stoga željela iskoristiti ovu priliku da pošaljem jedan skroman apel e, svima vama da nastavite sa svojom potporom. Dok smo gledali ovaj video zapis, e, među ostalim smo čuli da je dobra rehabilitacija zapravo investicija u buduće generacije. Mnoga su se zakonodavstva mijenjala zbog efikasne strateške pomoći u određenim situacijama koju je pružio fond. A jedna rehabilitirana žrtva sama predstavlja element prevencije za buduće takve događaje. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada ćemo čuti dati najznačajnije preporuke vezano uz izvješće na vlastitu inicijativu koje je parlament sastavio u ožujku. Gospođa Loh Biler, izvolite. Hvala vam lijepo. Prošle godine eh, gospođa Veronik de Kajza radila na izvješću koje je parlament prihvatio ove godine o iskorjenjivanju mučenja u svijetu. Eh, Mislim da je u tom izvješću potpuno jasno da sve države osuđuju mučenje, ali nema dostatne političke volje da se izrade politike koje će doprinjeti doprinijeti doista iskorjenjivanju mučenja, jer taj zločin i takvo kršenje ljudskih prava i dalje je prošireno u svijetu. U tom izvješću našeg parlamenta navedeno je da ono što se radi nije dostatno za borbu protiv mučenja i također je rečeno da postoje dobre smjernice UN-a za borbu protiv mučenja, ali da te smjernice uvelike ostaju mrtvo slovo na papiru. Također smo u tom izvješću pozvali da se e, te smjernice provedu i da se parlament bolje uključi u praćenje provedbe politike Europske unije u tom području. Možda možemo više čuti e, e, od službe za vanjsko djelovanje dokle se s time došlo. Također smo primijetili da je potrebno da budemo ambiciozni u podupiranju regionalnih i e, nacionalnih mehanizama za sprečavanje mučenja i u provedbi tematskih globalnih kampanja e, znamo i iz naših sjednica da sa time nismo daleko došli. U toj rezoluciji također se pozivaju sve delegacije Europske unije i veleposlanstva naših država članica eh, da iskoriste Međunarodni dan borbe protiv mučenja 26. lipnja eh, da se pomogne svim inicijativama čiji je cilj pružanje pomoći žrtvama mučenja i također da se u te aktivnosti uključe i predstavnici civilnog društva. Također smo u rezoluciji konkretno naveli da državne članice, parlament i služba za vanjsko djelovanje trebaju provesti trebaju otići u više posjeta E, mjestima u kojima su osobe zatočene, bilo da je riječ o zatvorima ili psihijatrijskim bolnicama i pokrenuli smo sa izradom praktičnog e, vodiča za zastupnike u Europskom parlamentu kako bi takvi posjeti postali dio njihovih e, posjeta drugim zemljama. E, voljeli bismo čuti koliko smo daleko s time došli. Predsjednik parlamenta nedavno je zatražio komisiju da posjete Azerbejdžan e, i Juliju Aleluis u toj zemlji i odgovor koji smo dobili, koji često dobivamo je da ne možemo posjetiti taj E, zatvor. Međutim, mislim da bi bilo dobro imati praktični vodiče koji bi nam pomogli u tome kako da dođemo do tih zatvora čak i u onim slučajevima koji nisu toliko prominentni, toliko poznati. Kao što nam je gospoda Dolči Kanan e, rekla i mi smo u toj rezoluciji pozvali na pružanju na veće pruženje pomoći žrtvama, uključujući i veću pomoć Fondu Ujedinjenih naroda za pomoć žrtvama mučenja. U, tom, e, u toj rezoluciji nadalje spominjemo i potrebu sprječavanja nasilja nad e, djecom i nasilja e, utemeljenog na spolu. I također spominjemo da smrtna kazna E, nije u skladu sa međunarodnom zabranom mučenja i stoga tražimo da Ujedinjeni narodi u skladu s time prilagode svoju politiku. Znači to je nešto što je bilo sadržano u izvješću, ali nakon toga u parlamentu nismo o tome više imali priliku raspravljati, pa bi bilo dobro čuti što, vanjska, što služba za vanjsko djelovanje misli o ovome. U redu, možda bih sada mogla postaviti i nekoliko pitanja, ako smijem. Pa imamo sedam minuta na raspolaganju. Dobro, onda bi možda bilo dobro da čujemo odgovor službe za vanjsko djelovanje, koliko su daleko oni došli sa ovim poslom. Hvala vam lijepo. Prije svega dati ću riječ našoj gošći, odnosno našim gostima, ukoliko žele odgovoriti na bilo koji od komentara, a onda budemo li imali vremena, riječ će dobiti služba za vanjsko djelovanje i komisija. Izvolite. Hvala vam lijepa i ja sam pomno pročitao E, rezoluciju parlamenta iz ožujka ove godine i ona me se uvelike dojmila. Ugrađeno je mnogo ozbiljnog rada i e, vrlo sveobuhvatna analiza u tu rezoluciju. Prije svega, kako bismo bili vjerodostojni u ovom području, Europska unija i države članice Europske unije moraju biti svjesni da mučenje nije samo nešto što se događa izvan Europske unije, već se svako toliko događa i u Europskoj uniji u našim državama članicama. gospodin Nova je prije nekoliko godina podnio izvješće u kojem je bio vrlo kritičan prema tretmanu nekih tražitelja azila i nekih zatvorenika unutar država članica. Kao drugo, Europa ima važnu ulogu koju treba odigrati u širem području OSS-a. dakle, Središnja Azija, e, Kafkasko područje, tu imamo mogućnost uspostaviti dijalog i E, kao članica e, te skupine koja se zalaže za borbu protiv mučenja moramo odigrati svoju ulogu kako bismo mobilizirali sve snage u našem bliskom e, okruženju. Potom kad govorimo o državama Južne Amerike, Bliskog istoka, Afrike i drugdje, postoje stvari u kojima smo bolje i stvari u kojima smo manje dobri kao europljani. U nekim zemljama nas ne doživljavaju doživljavaju kao dobrodošle goste, nego kao nekoga tko e, se upliče u e, njihove stvari. I zato bi možda bilo e, najbolje otvoriti vrata za susjedne zemlje koji su imali slične probleme i u tim područjima omogućiti također da na zemlje koje su problematične utječu njihove susjedne zemlje, a ne mi kao europljani. E, dakle, tu postoji čitav niz pitanja kako tretiramo ljude, ljude koji su u policijskom pritvoru, u zatvorima, u bolnicama. Dakle, javne vlasti su e, ona osnovna kategorija. Naravno, u diplomaciji važno je biti svjestan politički osjetljivih pitanja i zato je iznimno važno da e, surađujemo s onim zemljama koje su u ovom području vodeće u svojim regijama. To je mnogo jednostavnije nego da nekada dolazimo kao potpuni stranci. U nekim drugim područjima pak naravno Europa može odigrati vodeću ulogu naravno u financiranju dobrovoljnog fonda za borbu protiv mučenja, ali jednako tako i u političkom radu. Možemo poduprijeti lokalne organizacije koje se bave ovim e, pitanjem, ali sasvim sigurno treba dobro proanalizirati što možemo, a što ne možemo učiniti i u kojim situacijama se moramo e, povući i ostaviti drugima da preuzmu vodeću ulogu. E, hvala vam lijepa. Mm, ja bih samo mogla dopuniti ono što je veleposlanik tako upravo rekao. Da, ovo je sveobuhvatna i dojmljiva rezolucija eh, Europskog parlamenta. Sa svog gledišta eh, cijenimo naglasak koji stavljate na različite ciljne skupine, dakle skupine kojima je potrebno pokloniti posebnu pozornost. Po našem mišljenju postoji sve veći i veći broj eh, žena koje su žrtve mučenja sljedeće godine trebali bismo moći e, stupiti u kontakt sa 56 tisuća žrtava, osobito u e, situacijama sukoba velike broj e, žrtava koje su žene i djeca i to što vi stavljate naglasak na žene, djecu, članove LGBT skupine i tako dalje. U odlomku 66 pozivate na financiranje, to smo pomno e, pročitali, važno je zalagati se za rehabilitaciju i istodobno za prevenciju. Spomenuli smo i posebni fond APKA koji je ove godine dobio samo 230 tisuća dolara, tako da taj fond gotovo izumire, a on je doista ključan za e, čitavu strukturu e, prevencije mučenja i uistinu nadam se da ćemo u idućem akcijskom planu zadržati taj naglasak na borbi protiv mučenja. Hvala. U redu, imamo dvije minute, a onda će prevođenje morati prestati. Dvije minute vas molim. Hvala vam lijepo, ja sam Elizabeth Tizon, ako smijem to reći. Ispričavam se, dobila sam vaše ime na engleskom jeziku, e, pa sam pretpostavila da je Tajzan. E, moram dakle govoriti engleskim jezikom, evo e, reći ću samo dvije osnovne stvari. Sa mnom je i moja nova kolegica